Veselim se što ovdje imamo s nama danas predsjednika odbora za vanjske poslove i obranu iz Izraelskog parlamenta Kneseta, to je Čahi Hanegbi, sa njegovim kolegama iz različitih političkih stranaka. Drago nam je što ste svi ovdje, već smo imali zanimljiv razgovor prije ovog sastanka. Mislim da je ovo dobar trenutak da vodimo ovakvu raspravu i da se to dobro poklapa sa onim razgovorom koji smo danas prije podne vodili s iranskim ministrom vanjskih poslova budući da razvoj na Bliskom i Srednjem istoku zanimaju cijeli svijet i da to dovodi do promjene geostrateške situacije. Pa i što se tiče Izraela, to bi moglo imati dramatične posljedice i na Izrael. Sa delegacijom odbora smo posjetili Egipat i vidjeli smo koje su posljedice tog sukoba eventualno moguće i na toj strani. Istovremeno smo zabrinuti zbog nekih rasprava koje se odvijaju i zbog toga što imamo dojam da je rješenje s dvije države, a to je preduvjet za nastavak danjih pregovora, sada baš i nije tako vjerojatno. I mi mislimo da je i na Izraelu da ponovno vrati povjerenje u to rješenje i da bi to mogao biti početak mirovnih pregovora na Bliskom istoku, te da bi to mogao biti daljnji stabilizirajući element kako bi se moglo mirno o tome raspraviti. Danas smo raspravili s iranskim ministrom vanjskih poslova. Mi smatramo da je nuklearni sporazum važan zato što se tu Eh, sprečava da se taj program iskoristi u vojne svrhe, ali su tako smo spomenuli koliko je Iran važan unutar ratova oko posredništva koji se odvijaju eh, na tom području, a isto tako smo spomenuli i situaciju s ljudskim pravima u Iranu. Dakle, mi gledamo na sve, mi se veselimo na ovu raspravu i pretpostavljam da bi ova rasprava nam mogla poslušati kao poticaj za druge rasprave, jer uz svu kritiku koju mi imamo prema izraelskoj politici, kao što Izrael kritizira i našu politiku, da moram reći da ako pogledam cijelo to okruženje, da je zapravo Izrael tamo jedina demokratska država na tom području. I to je činjenica koju ne uzimamo dovoljno često u obzir, ali to je tako. Ne znam niti za jednu drugu državu u tom E, susjedstvu, u toj regiji koja je takva i zbog toga unatoč svoj kritici mi imamo i načelnu simpatiju prema tome da se ostvari sigurnost izraelske države. Gospodin Hanebi, izvolite. Hvala vam, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Vi ste dugotrajni prijatelj države Izrael i kad kada, naravno, kao prijatelj znate nas kritizirati, dati nam vaša stališta na izravan i prijateljski način i vaše prijateljstvo cijenimo kao i vaš poziv da se danas obratimo ovom uvaženom forumu. To nam daje neviđenu priliku da zapravo držimo dijalog i raspravimo pitanja koja su od značaja Europi i Izraelu. Isto tako naravno da raspravimo pitanja koja smatrate važnima. Uz mene su moji prijatelji iz Izraelskog parlamenta, ukupno nas je iz izaslanstva, dvije iz Izraelske koalicije, dvoje iz opozicije, E, Rav Mihajli je iz laburističke stranke, dakle koordinator opozicije. Ne vidite taj doslovce whip koji drži u ruci bić, no ona ga ima kada se bori protiv vlade. Ali danas sudjelujemo u ovoj važnoj misiji zajednički. Zatim, moj prijatelj gospodin Jako Peri koji dugo radi u sigurnosti Izraela, ministar znanosti i tehnologije, sada zastupnik parlamenta i našeg izaslanstva. Dr. Michael Lorin, koji je bio veliposlovnik Izraela u SAD-u, napisao niz knjiga i važan je član našeg odbora, također pripada koaliciji stranci Kulan. Dakle, mi svi smatramo da se ovdje nalazimo u jednoj obitelji, europskoj obitelji, osjećamo se sastavnim dijelom europskih vrijednosti, sastavnim dijelom europskih težnji, vizija, nada, frustracija. I nije samo na ideološkoj razini, e, jer Naši su svi djedovi i obitelji dolaze iz Europe i od mojih kolega iz Švicarske, Mađarske, Poljske, Majklovi iz Ukrajine i Poljske, a moj otac rođen u Poljskoj. Mnogo, dakle, Izraelaca, rekao bih svi, bi voljeli osnažiti, poboljšati odnose sa Europom. Siguran sam da znate što je selfie, dakle kada sami sebe fotografirate, ali selfie je isto tako susjedstvo u kojem živi Izrael, Sirija, Egipat, Libanon, Palestina i Iran. Dakle, zemlje koje nas okružuju i zemlje s kojima smo kad kada u sukobu, kad kada u miru. Dakle, ukratko ću analizirati što se u našem susjedstvu zapravo događa i dati jedan selfie, odnosno prikaz tog našeg susjedstva. Sirija, svi znate, kaos, tragedija, nered, nema previše nada ondje trenutno, ali i dalje postoji potreba da se privede kraju krvoproliće do kojega ondje dolazi. Mi u Izraelu pokušavamo doprinijeti poboljšanju tog humanitarnog kaosa, zbrinjavajući tisuće sirijaca koji su ranjeni u ratu, gradimo izgradili smo poljsku bolnicu na granici sa Sirijom i svaki dan izraelski liječnici i medicinske sestre pokušavaju spasiti živote. Hvala Bogu u nekoj mjeri doprinosimo sa jednom lucidnošću i normalnošću ovakvom ratu, ali to je tek kap u oceanu bijede. i patnje. Egipat kao što znate, ondje je na snazi režim koji nakon niza godina napetosti sa Izraelom razumije da najveći problem za Egipat nije Izrael, već radikalni terorizam islamske države koji je preuzeo određeni dio Sinaja. I oni naporno rade također na spričavanju funkcioniranje, otežavanju funkcioniranja ove organizacije koja za metu ima i Izrael. I pokušavamo pomoći koliko možemo svim e, snagama koje se bore na Sinaju, no do sada taj rat e, zapravo baš nema krajnji rok, ne znamo kada će Egipat uspjeti privesti kraj ovu prijetnju. Naravno, imamo tu i Lebanon, Hezbollah, svi znate koliko je to problematično pitanje. U proteklih gotovo deset godina nismo imali nikakve sukobe Hezbollahom, a pretežno zbog činjenice da od 2011. oni su uključeni u ratu e, kako bi spasili Asadov režim, no nikada ne znamo kada će rad u Siriji završiti, kada će oni ponovo pokrenuti jedno pogoršanje odnosa sa Izraelom i šiitskom frakcijom u Libanonu gotovo stotinu tisuća raketa i projektila usmjereno je ka svakom gradu, svakoj točki Izraela. Tako da doista ne znamo što će se dogoditi u budućnosti. Glavno pitanje koje vas sve brine i siguran sam da će se velik broj pitanja usredotočiti upravo na to je sukob sa Palestinom na svu sreću palestinci su trenutno podijeljeni između dvije škole misli, jedna Hamas i islamski džihad u Gazi. Mi smo iz Gaze otišli prije deset godina, nadajući se da će to obilježiti novu budućnost nas i palestinaca. Doista smo smijenu inicijativu poduzeli 2006. gdje smo se jednostrano povukli iz Gaze i prepustili u ruke palestinskoj upravi nadajući se da će se tako pokazati naše razumijevanje toga da ovakve, ovakvo osnaženje povjerenja može poboljšati povjerenje između stanovništva. No, nažalost, kratko nakon našeg povlačenja iz Gaze e, izbačeno je 10.000 Izraelaca, 17 e, naselja je istjerano iz Gaze i Sjeverne Samarije i Hamas je preuzeo kroz jedan puć ubijajući ljude sa vlasti, bacajući ih sa 17. kata, pucajući im u koljena. E, većina njih je pobjegla u Izrael te na zapadnu obelu Judijsku Samariju, ali od tada smo već proveli tri, doživjeli tri kruga nasilnih napada u Gazi, Gaza postala satelit Irana, opremljeni su vrhunskim projektilima, raketama, tunelima, čime god možete zamisliti. E, nažalost ne vidimo kraja njihovom suverenitetu u Gazi, što naravno oslabljuje drugi dio, a to je onaj dio koji mi smatramo pragmatičnim dijelom palestinskog tabora, nadamo se države budućnosti, to je Abazin i njegovi sljedbenici koji su u protpunosti pro, protiv terorizma, pro, protiv nasilja i vjerujemo mu kada on govori o usvajanju zamisli rješenja dviju država. No, mi želimo da to budu dvije države za dva naroda, gdje bi Izrael bio domovina židovskog naroda, a Palestina palestinata. I jedini način da se to ostvari je kroz izravne pregovore, a od travnja 2014. od kako je Abu napustio pregovore, i za sada je, nije spreman vratiti se e, pregovorima, došlo je do pad pozicije i neprestanog pogoršavanja situacije. Dakle, ako se ne razgovara, tada se međusobno puca, ubada, stvara se patnja drugima i to je situacija kao je trenutno u Izraelu. Gotovo svakodnevna je prijetnja terorizma, uključujući i prijetnja nevinim civilima i zapravo nas to neće nikamo dobro odvesti. Nadamo se da ćemo se još moći pozabaviti tim pitanjem. Iran je posljednja e, zemlja, gospodina Zarifa ste danas ugostili. Čuo sam nešto što je rekao o legitimitetu židovskog ili cionističkog projekta, što se ne razlikuje previše od onoga što je Ahmadinejad, prethodni predsjednik, govorio kada je on bio na snazi. Dakle, Ahmadinejad je seminar održao u Teheranu o svijetu bez cionističkog projekta. Tako da danas gospodin Zarif e, rekao, ako sam ja to dobro shvatio, možda sam u krivu, gotovo istu stvar govorio protiv zionističkog projekta, naravno pristojnije i uz malo više osmijeha. Ne znamo što će se ni tu dogoditi u budućnosti s Iranom, nije tajna, bili smo pomalo frustrirani načinom na koji su pregovori obustavljeni, no to je sada stvar povijesti, ali i dalje nešto što neće biti izbrisano iz naše, vaše svjetske povijesti. Ono što će se dogoditi u Iranu, pitanje hoće li prekršiti ili neće prekršiti sporazum ili što će se dogoditi deset godina nakon sporazuma, hoće li se Iran vratiti na put e, izrade nuklearnog oružja još uvijek je nešto što možemo samo prepustiti budućnosti. Sretan sam što ste me danas ovdje udomačili, ugostili gospodine predsjedniče i e, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala vam. Gospodin Preda. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Odbora za vanjske poslove Kneseta, hvala vam što ste ovdje. Mislim da je to dobra ideja imati razmjenu sa našim izraelskim parlamentarnim kolegama. Izrael je vrlo važan partner za Europsku uniju, kao što je već rečeno, u regiji u kojem imamo mnoštvo preokreta predsjednik našeg odbora je to rekao, vi ste jedina demokratska zemlja u toj regiji, a ja to isto i često govorim u Europskom parlamentu, da smo često dosta nepravedni kada izražavamo kritiku o Izraelu i mislim da je u se neprimjerena nedavna odluka da se etiketiraju izraelski proizvodi, što je još i dalo više ulja na vatru u cijelu tu raspravu. Imam nekoliko pitanja koje bih vam htio postaviti. Jedno pitanje tiče se uz mogućeg, e, moguće nastave rasprava sa Egiptom. Svaki put kada se nalazimo ja mu postavljam to isto pitanje. Dakle, kada će se ponovno ponovno uspostaviti odnosi s Egiptom. Možete li nam nešto o tome reći kao drugo? Nakon nedavnih razvoja po pitanju iranskog nuklearnog programa prije svega stajalište koje je Europsko vijeće usvojilo u siječnju ove godine. Koje su vaše zabrinutosti vezane uz taj sporazum koji je ostvaren prošloj godini i jesu li te zabrinutosti sada još i veće potvrde Međunarodne agencije za atomsku energiju, jesu li vam oni ulili malo više povjerenja u taj sporazum kojeg smo potpisali ili ste još uvijek jako skeptični prema tom dogovoru. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je kolega Kan. Molim vas da se ograničite na minutu i pol do dvije minute, jer oko 16 sati moramo primiti predsjednika Opće skupštine UN-a, gospodin Kan. Hvala vam, predsjedniče. Također bih želio izraziti dobrodošlicu našem gostu. E, nadovezao bih se na pitanje Palestine. Znamo da je kroz kakve poteškoće prolazi bliske istoka pitanje. Palestine je jedno od najduže neriješenih pitanja. Ja sam dio izoslanstva e, GCC-u i imao sam priliku razgovarati s velikim brojem ljudi, e, biti na terenu. Pitanje terorizma je doista prvenstveno jedna od stvari koja mi pada na pamet je da je najveći povrat koji možemo dobiti, najbolja investicija, da se riješi pitanje investine. Jer to bi zapravo otežalo situaciju ekstremistima. I najveći pobjednik u toj investiciji bit će zapravo država Izrael kao i ostatak svijeta. Dakle, što više bismo mogli učiniti kako bismo se pobrinuli da dođe do rezolucije kao netko tko više od desetljeća radi na izgradnji odnose između židova i muslimana u Velikoj Britaniji, mislim znam da bismo mi profitirali od toga. A drugo pitanje tiče se Sirije. E, situacija ondje je strašna i svakim danom se pogoršava. Znamo interes Rusa, a znate li što Iran ondje pokušava dobiti? Sljedeći govornik. Hvala vam. Dobrodošli vam gospodine Hanegbi. Mi smo europski konzervativci reformisti i velik prijatelj Izraela. Imam dva pitanja. Prije svega jutros slučajno premijer vanjskih poslova Irana, gospodin Zarif je bio ovdje i ja sam mu postavio nekoliko pitanja, osobito pitanje vezano uz rezolucije 1929 Vijeća sigurnosti UN-a i razvoja e, balističke balističkih projektila, uključujući EMAD, koji je teoretski moguće koristiti za prijenos nuklearnog oružja, što je zabranjeno kroz rezoluciju. On je u potpunosti ignorirao moje pitanje, pa mislim da bismo trebali trebali biti poprilično sumnjičavi u namjere Irana što se tiče tog e, konkretnog oblika balističke tehnologije i uopće na koga cilja zbog čega su im potrebni e, dalekosežni projektili kao regionalnoj velesili. Drugo pitanje koje se tiče Sirije, sve više mi se čini da trenutno Putin bombardirajući civilnu infrastrukturu regija lepo ne samo da pokušava uništiti glavne, glavna uporišta neislamističkih pobunjenika, nesirijske vojske, već pokušavaju osnažiti egzodus civila i pogoršati krizu izbjeglica kao način destabilizacije cijele Europske unije. A, pravo u trenutku kada je u mojoj zemlji imamo e, referendum o članstvu, i to će svakako utjecati na to pitanje Brexita, jer ako još stotinu tisuća izbjeglica dođe na obale sredozemlje, to će biti dar za one koji žele da je Velika Britanija napusti Europsku uniju. Dakle, Putin ima svoj e, sumnjivi, plan, ali da li sam u pravu da kako kažem da on želi uništiti ove neekstremističke borce i svesti situaciju na izbor između Asada, Irana i Rusije s jedne strane te i sa s druge strane, a mi svi drugi bismo bili po strani. Dakle, ako i dođe do tog izbora, što biste vi savjetovali kako da se izabere? Hvala. Zahvaljujem vam što ste došli u Europski parlament. Mislim da je razmjena stajališta vrlo važna i moramo čuti vaše mišljenje. A sada nešto o Izraelu kao funkcionalnoj demokraciji i državi u regiji. Važno je imati dobar primjer. Nadamo se da će u danoj budućnosti za e, tim, e, tim putem krenuti i ostali u regiji. Za razliku od nekih svojih kolega, ja nisam siguran u to kakav interes ima Rusija za uplitanje u izraelsku priču uništiti Siriju ili stvoriti nešto novo u regiji, regiji i tako dalje. Ja u stvari želim vaš komentar. Na koji način vi percipirate interes nekih sila poput Rusije u mirovnim procesima u Siriji? Imali smo više tisuća preleta u proteklih nekoliko tjedana, bombardiranje civilnih ciljeva i škola koje e, uzrokuju još veću patnju. Jednako tako želim vas da komentirate sve veću umješanost država zaljeva u sirijski rat. Ja govorim o angažiranju E, borbenih zrakoplova u Turskoj, što se nedavno dogodilo. Gospođa Sarkorafa. Gospodine, žrtve drugog svjetskog rata su stvorile Izraelsku državu putem rezolucije 18147 i ima određene granice. Danas govorimo o miravnom procesu sa e, uključenjem Europske unije gdje želimo imati dvije države sa granicama zacrtanim prije 50 godina. Što se tiče okupirane zapadne obale, čini se da se stalno ignorira ono što se na terenu događa, a isto tako se uništava humanitarna infrastruktura koju plaća EU. I to pod izlikom da su protupravno izgrađene. Prošlog tjedna bez ikakvog razloga vlasti su ponovno zabranile ulazak službene delegacije Europskog parlamenta u Gazi. To se događalo i ranije kada je bila riječ o zastupnicima iz parlamenta. Amnesty International, novinari, međunarodni promatrači, izaslanici UN-a i zastupnici za ljudska prava također nisu pušteni u to područje. Prema tome, moje pitanje koje granice država koju te ime. I drugo, dok EU financira humanitarnu pomoć, ima li to smisla? I treće, što ćemo sa ulaskom u Gazu, zapadnu obalu i istočni e, Jeruzalem? Ja sam zastupnik u parlamentu i imam palestinsku putovnicu. Sada imam pitanje. S ovom putovnicom mogu putovati cijelim svijetom, a mogu li doći u Tel Aviv? Hvala. Žele li drugi uzeti riječ? Morat ću vam oduzimati riječ kako bismo svi imali jednaku priliku nešto reći. Samo malo da vidimo tko je sada na redu. Gospodin Kavo. Hvala. Danas smo čuli da je Izrael jedina prava demokracija na Bliskom istoku i čini mi se da se moramo pomirljivije postaviti prema njima. To uključuje i proteklu, prošlu govornicu. Gospodine, ja kao prijatelj Izraela imam i dužnost i čast govoriti o nekim kontradiktornim postupcima institucija EU-a, kao e, što je njihova umješanost na različitim područjima. Prošlog smo tjedna u Strasburu govorili o ugrozi palestinaca koji žele e, e, mirno živjeti u dijelu Izraela. Sada me zanima što ćemo učiniti e, vezano uz trgovinu, proizvođače i proizvode u Izraelu. Jednako tako zanima me na koji način se Izraelci trebaju postaviti prema onima koji podržavaju Palestinu kada se podržava i uništavanje Izraela jednako tako vidimo da neki e, pozivaju na uništavanje. Sjetimo se što je rekao predsjednik. Ako Arapi odustanu od oružja, e, neće biti više rata. Ja mislim da ako Izraelci puste iz ruku oružje, više neće biti Izraela. Hvala. Gospodin Adak Tuson, dobrodošli u Europski parlament. Imam kratko pitanje. Kao što svi znamo, postoje zajednički interesi Izraela i Europske unije. Jedan od e, najistaknutijih ovih dana je borba protiv terorizma. Izrael je opkaljen Hamasom, e, islamskom državom, terorističkim organizacijama, al kaidom e, i tako dalje. Postavljam vam sljedeće pitanje. Na koji način poboljšati i ojačati e, suradnju kako bismo suzbili terorizam? Što nam možete reći o poukama u borbi protiv terorizma? Jer to je vrlo važna tema. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala vam na tome što se nas popodne ovdje s nama. Evo ovdje sam tri vrlo kratka pitanja. Kao prvo, Klub zastupnika Socialdemokrata je zaprimio gospodina Elik Bara kao gosta koji imao jako zanimljive prijedloge za postizanje mira između Izraelaca i Palestine. Gospodin Bar primjerice misli uh, pružati sredstva Izraelcima da postignu veću sigurnost i da postanu i vjerodostojni partneri za ostvarivanje mira. Isto tako kao drugo Francuska je poduzela jednu inicijativu gdje bi se ostvario prošireni kvartet e, u okviru Jedinenih naroda, što mislite o francuskoj inicijativi. I kao treće, Muhammed VI, kralj Maroka, prema informacijama kojima ja raspolažem, priprema sastanak između Mahmota Abasa i Benjamina Tanjahova kako bi se ponovno pokrenuo mirovni proces i to pod, pod sredstvom gospodina Šiterija e, koji je predsjednik udruge marokanskih židova. Što mislite i o toj inicijativi? Matuš Jelov. I think he is chair for the delegation. Gospodin Jelov, predsjedatelj delegacije. Puno hvala. Ja bih eh, zahvalio svima koji su nam došli u Europski parlament. Svaki dan vidimo antisemitske činove širom Europe. U Europi vlada jedan popustljiv stav prema tome. Prije nekoliko dana objavljen je pismo 300 britanskih e, akademika koji pozivaju na bojkot sveučilišta potrošeno je i stotine tisuće eura na jednu knjigu koja Izrael optužuje za etničko čišćenje. To znači da iz dana u dan svjedočimo antisemitskim činovima koji se odvijaju na tlu Europe, a svi to samo promatramo. Antisemitizam je u stvari majka terorizma. na koji način se e, mijenja mišljenje Izraela o Europi kada čitate o svemu tome što se događa na europskom tlu. Hvala. Divna je prilika biti ovdje na razmjeni stajališta. Zahvaljujem vam i na uvodnom govoru. Mislim da trebamo imati mnogo više ovakvih sastanaka i ostvarivati izravni kontakt između parlamentaraca iz Kneseta i Europskog parlamenta. Inače dolazi do cijelog niza nesporazuma glede naših namjera, posebno kada govorimo o određenim temama kritičkim tonom. Moram, molim vas da nas shvatite, mi smo prijatelji vaše zemlje i zabrinuti za sigurnost vaše zemlje. Upravo zbog toga se vrlo često uključujemo čak i u ona pitanja koja e, vam nisu draga. A sada imam nekoliko pitanja. Znam da ste mi bili i ministar pravosuđa. Izrael je zemlja u kojoj imate 6066 zatvorenika različitih vrsta. Među njima je 700 maloljetnika. Radi se o djeci tu je i 580 pritvorenika koji su iz administracije. Kada nam dolaze ljudi iz manje demokratskih zemalja od Izraela, mi s njima razgovaramo čak i o trojici, petorici ili desetorici zatvorenika, a vi imate više od šest tisuća. Što planirate učiniti glede toga? Što očekujete od 700 pritvorenih maloljetnika koji se trenutno e, nalaze u zatvorima? kako da budemo prijatelji vaše zemlje i kako e, prihvatiti to što se čini djeci. Hvala vam na prilagodljivosti, gospodine predsjedniče. Hvala vam na E, uvodnom izlaganju gospodine Hanegbi. Ja sam zastupnik iz redova zelenih koji zagovaraju e, mir na Bliskom istoku, ali imam vrlo ozbiljno pitanje vezano uz Siriju. Mi smo krajem prošle godine vidjeli film o premijeru Netanjahu i e, Putinu da li postoje neke, neki razgovori na niže razini između Rusije i Sirije i ako postoje, na koju temu se razgovori vode? Puno vam hvala. Zaista je velika slučajnost da smo se ovdje sastali. Ja sam bio član delegacije za Palestinu, za okupirana područja na kojima sam bio prošlog tjedna u trajanju od pet dana. I tamo nismo čuli glas Izraelaca. Razgovarali smo s njima samo u sklopu nevladinih organizacija, ali imam nekoliko pitanja. E, ograničit ću se na dva zbog manjka vremena. Politički su nam vođe rekli da sada postoji velika šansa da će Hamas i Fatah koji razgovaraju u Dohi doći do nekog zajedničkog jezika i da će stvoriti vladu jedinstva. Što o takvoj vladi jedinstva misli Izrael? To je prvo pitanje. Drugo pitanje vezano je uz naše iskustvo na terenu. Imamo 600 tisuća stanovnika koji žive na okupiranom području ili u, na zapadnoj e, obali. Oduzimaju sve više i više zemlje e, palestincima, što će na kraju dovesti do toga da će palestinske teritorije E, prošarati dijelovi pokriveni izraelskim stanovništvom. Da li Izrael namjerno izbjegava stvaranje jednog palestinskog područja u tom dijelu regije? Hvala. Sljedeći govornik. Zahvaljujem Želim govoriti o mirovnom procesu. Čini mi se da se stalno krivi druge i govori se da je druga strana toliko strašna da nas prisiljava da činimo loše stvari. Ja mislim da su nezakonita e, naseljavanja nešto na čemu vi trebate raditi. Morate e, sjesti za stol i razgovarati. To nije posao drugih. A što je i sa vladavinom prava? Imate velik broj zatvorenika, 54 e, djece, 134 odrasla. Isto tako, u medijima postoje navodi o korištenju bijelog fosfora i projektila. Jedan je španjolski novinar ubijen dok je sa snagama UN-a boravio na granici sa Libanonom. Očito je da postoji prekomjerna uporaba sile. Jednako tako, sustav apartheida i getoa u Gazi je e, nešto čemu svjedočimo i vidimo da kontrolirate i zračni prostor. Postavljam pitanje, e, što ćete vi učiniti kako bi zaista nastupio mir? Thank you very much. We are not deterred by... Hvala. Nas ne obeshrabruju pitanja i kritike. Čak naprotiv, mislimo da je to način da se bolje međusobno razumijemo i da se svi upoznamo sa stanjem stvari. Slobodno postavljajte pitanja. To je dobro među prijateljima, a i s onima koji se ne osjećaju prijateljima Izraela, jer e, trebaju pred nas postaviti izazov teških pitanja. Dobili smo 13 pitanja, neću pojedinačno odgovarati na svako, jer iako imam minutu po svakome, govoriti ću o tri glavne cijeline o kojima ste govorili u svojim pitanjima. Najprije imamo Palestinu. Svi mi koji smo ovdje za Izrael smo se borili kao vojnici. Nas smo trojica bili u ratu, moj se sin borio u Gazi, moj prijatelj i postoji taj izazov za sigurnost i preživljavanje. Ne postoji niti jedan jedini razumni Izraelac koji ne bi dao sve što može od sebe dati kako bi postigao mir sa palestincima. To smo dokazali u druge dvije zemlje u kojima su 46., 56., 67. i 73. ginuli Izraelci i to na tisuće. Deset tisuća Egipćana i Jordanaca također je sahranjeno. Ono što je bilo bitno je imati vođu arapskih zemalja s, s kojim možemo sklopiti mir ta načela neodustajanja, pragmatičnosti, iznalaženje kompromisa, davanja svega što možemo, na tome smo radili. U Jordanu nije se radilo o borbi oko teritorija, nego oko e, borbe oko zahtjeva. Mi i sa e, Jordanom i s njima sad već dekadama živimo u miru. Prema tome, ništa nam ne bi bilo draže od toga da netko dođe ovamo za 20 godina i kaže već 20 godina vlada mir između Izraelaca i Palestinaca. Mi to želimo i mi o tome sanjamo. Zbog toga što i Palestinci i mi plaćamo tragičnu cijenu tog sukoba. Svi mi, svako od nas praktički svakog dana osjećamo, ako ne borbu na život i smrt, onda barem strah, tjeskobu, osjećaj nesigurnosti i tako dalje. Znate kako je to ako svaki dan čitate o pokolju, o autobombama, o sukobima i tako dalje. 8 milijuna Izraelaca koji to slušaju boje se da bi to sutra mogao biti njihov otac, sin, e, djed i tako dalje. Mi smo sa kraljem Huseinom iz Jordana i sa predsjednikom iz Egipta uspjeli sjesti za stol, govoriti o svakoj nadi, e, nesporazumu, želji i tako dalje. Našli smo zajednički jezik i postigli kompromis. Mi i taj kompromis tražimo i od palestinske strane, ali to nitko ne e, prihvaća. A to je da palestinske izbjeglice ne bi e, trebale završiti u području Izraela vođe na obje strane su platile najvišu cijenu. Oni su ubijeni s obje strane. Prema tome, treba shvatiti kada netko treba odustati od sna da se vrati i treba se vratiti u Tel Aviv, Haifu i tako dalje. Jednom kada shvate da se san ne može ostvariti, e, biti će moguće razgovarati o miru. Jednako tako treba razmišljati o tome može li se stotine tisuće izbjeglica vratiti na stara područja. Ako se to pitanje uspije riješiti, činit će 99,9% sporazuma. Ostala pitanja će biti o granicama, o područjima, o tome na koji način ćemo riješiti pitanje Jeruzalema koji treba biti djelomično i u palestinskoj i u izraelskoj kontroli, a bez da se dijeli taj sveti grad važan mnogim religijama. Sve to treba riješiti, to su bitna pitanja, ali najvažnije pitanje s kojim se obraćamo palestincima je to da nećemo dogovoriti, e, dozvoliti da se vraćamo na granice e, zacrtane prije 67. i to je taj veliki kompromis koji treba postići. Europski parlament, Europska unija i cijeli svijet nam nikako ne mogu pomoći da palestince uvjerimo u taj veliki preobražaj. I onda sve ostaje samo san. Ja sam odrastao u obitelji gdje smo imali britansku okupaciju do 1948 imao sam članove obitelji koji su završili u zatvoru, e, oslobođeni bili, ponovno se vraćali i tako dalje. Tako smo rasli. Izrael nije samo taj mali Izrael, već i širi Izrael sa svim pripadajućim e, mjestima. No, odrekli smo se određenih snova jer se nismo mogli nametnuti milijunima i milijunima palestinaca. Isto vrijedi i za područja koja će postati dijelom palestinske države. moramo razmišljati o sigurnosnim pitanjima. Ono što je najvažnije je sjesti za stol i e, uvjeriti jedni druge da želimo živjeti u miru. Tako ćemo moći pomoći. Ako ćemo označivati e, izraelske proizvode, ako ćemo donositi razno razne odluke i u Europskom parlamentu i šire, e, onda će misliti da mogu ostvariti palestinsku državu, a ne kompromis sa Izraelom. Na taj način dobivaju vjetar u krila i ne postižu kompromis sa nama. To je ono što katkad vaši vođe ne razumiju. Ne samo da ne doprinosite mirovnom procesu, nego čak i um, negativno utječete na palestinsku motivaciju da s nama sklopi mir. A zaista je krajnje vrijeme za to. Mi sada imamo vođu koji to razlog, eh, razumije E, to postoji s druge strane. Mislim da bi naši vođe trebali sjesti za isti stol i razgovarati. A onda ćete vi, e, zastupnice, moći ići sa svojom putovnicom svuda. Jednako tako, djecu se neće zatvarati. Iako ta djeca nisu samo djeca, ona su nažalost zatvorena jer su počinila ubojstva. Dijete nije samo dijete ako e, puca na Izraelce ili baca bombu na njih. Ne možemo odustati od kaznenog progona. Ali ono što možemo učiniti je sjesti sa palestincima i odlučiti kako ćemo riješiti pitanje suživota. Mogli bismo imati divan Bliski Istog i e, Palestinu i Izrael. Budući da nema mnogo vremena još bih rekao sljedeće. Još je jedno veliko pitanje koje ovdje otvaram, ne želim ulaziti u detalje. Smatramo da dosadašnji sporazum nije baš najbolji, ali je krajnje vrijeme da i mi i vi i SAD rade na tome da se ne krši trenutni sporazum, a on je sada na ispitu. Stalno trebamo vidjeti na koji način tumačimo preuzete obveze, a kada god netko pokreće pitanje tumačenja, radi se o povredi ili kršenju odredaba sporazuma. Trebamo biti snažni, zauzeti snažan i nedvosmislen stav kako bi se svi držali svoje riječi. A sada još nešto o Rusiji i Siriji da se mene pita, ja bih eh, Asada iz Sirije maknuo. Mislim da je odgovoran za više od stotine tisuća smrti, za to da je pola zemlje napustilo svoj dom, da žive u okolici države i van eh, vlastitog doma. Mislim da nam je cilj demokratska Sirija sa mladim, novim snagama koje žele osigurati normalan život i više ne manipulirati državom i građanima. Želimo vidjeti državu koja će svojim građanima omogućiti kvalitetnu budućnost. Hvala vam što ste saslušali i mene i moje suradnike. Hvala vam lijepa na ovoj zanimljivoj raspravi. To nam je bilo velike koristi. Mislim da trebamo nastaviti s ovom raspravom i sljedeći put ćemo to malo bolje napraviti kako bi kolege iz Kneseta mogli uzeti riječ kako bismo imali istinsku razminu gledišta. Dakle, pokušat ćemo to idući put malo bolje organizirati i malo bolje u parlamentarnom svjetlu. Ispričavam se, to je bila moja pogreška da nismo to mogli učiniti ovaj put i vjerujem da je takva razmjena gledišta za nas izuzetno važna, da nam je od velike pomoći i hvala vam. Biće nam drago doći ponovno. Hvala vam a mi ćemo vam zaprijetiti s time što ćemo možda doći u vašu zemlju. Ladies and gentlemen, please take your seat. I now have the great... Dame i gospodo, molim vas uzmite mjesta. Imam sada veliko zadovoljstvo pozdraviti gospodina Mogensa Luke Tofta, predsjednika Opće skupštine UN-a. Neki od nas su se našli s vama u prošlom studenom u New Yorku na sjednici opće skupštine un nam je drago što možemo nastaviti s ovom podonosnom raspravom. Ali ne možemo vam pružiti onu izvanrednu atmosferu kakvu ste vi imali. Kao što znate, mi cijenimo jedine narode, smatramo to neophodnom platformom za rješavanje globalnih problema i to vidimo isto tako i ovih dana. Europski parlament je i e, dugo vremena e, podržavao rad takvih organizacija, a isto tako se zalaže i za stanje Europske unije unutar un Stoga njegovi status Europske unije unutar opće skupštine dovelo do pozitivnog razmjena, da imamo jasnije prioritete i bolju koordinaciju politika država članica Europske unije unutar opće skupštine un i unutar općenito cijelu organizaciju jednih naroda. Imamo i tematske rasprave na visokoj razini unutar opće skupštine, imamo i novo vodstvo koje će još nekoliko mjeseci sada održavati te nove prioritete kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja, mira i prije svega kako bi se stvarili ciljevi mirovnih operacija jednih naroda vezano s poboljšanje ljudskih prava i postizanje mira. Ovo je zajednički sastanak sa za za, za odborom za razvoj, imamo samo kratko vrijeme, pa ću da sada riječ gospodinu Pongi koji je s nama i koji je rekao da bi uzeo riječ. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim također zahvaliti gospodinu Mogensu Likotovsku Gdoftu dakle, koji je došao danas obratite nam se pred naša dva odbora i želim ispričati našu predsjednicu, gospođu Lindu McEvan, koja ne može biti s nama danas ovdje popodne. Naš odbor za razvoj e, posebnu pažnju svakako pridaje ostvarenju ciljeva održivog razvoja, a isto tako izradi e, pokazatelja koji, je trenutno u tijeku i koji se da će nam se predočiti u okviru ekosoka u ožujku. Naš odbor je također aktivno doprinio za definiciju um, politike Europske unije pri pregovoru o ciljevima održivog razvoja i isto tako smo bili prisutni na sastanku na vrhu gdje smo usvojili 17 ciljeva. Mi smo doprinijeli e, tom programu za 2040. godinu u smislu državog razvoja. Vrlo nam je drago što imamo sada i tematsku raspravu na visokoj razini uz ograničen e, broj sudionika i vrlo nam je drago isto tako što e, se prati razvoj ispunjavanja obveza i s time će se započeti u travnju. Europska unija i naš parlament moraju biti proaktivni i moraju preciznije definirati kako će se ciljevi održivog razvoja odraziti u vanjskoj, ali i u unutarnjoj politici Europske unije. E, posjet e, glavnog tajnika e, je vrlo važan isto tako. On se sastaje sa nekim od naših kolega, isto tako je i vaš posjet jako važan, gospodine Likotopte, to je vrlo korisno kako bismo dali još veći poticaj e, tome da Europska unija i dalje se zalaže za taj ambiciozni program. Hvala lijepa. Hvala vam. Gospodine izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. I hvala vam na ovoj prilici, uvaženi zastupnici. I na časti što vam se mogu danas obratiti kao prvi danski predsjednik Opće skupštine Ujedinih naroda. Moje iskustvo u prvih pol godine u svojstvu predsjednika je zapravo eh, pokazalo koliko, sve imamo proturječja u našem današnjem svijetu. Donijeli smo velike odluke eh, vezano uz održiv razvoj i borbi protiv klimatskih promjena u proteklih pola godine. Ali istodobno vidimo da svijet ide unazad, da imamo sve više sukoba, humanitarnih katastrofa, e, imamo i izbjegličku krizu i to također osjeća Europska unija. Vidimo da te osobe pristižu naše obale. U svemu tome imamo pozitivne i negativne razvoje e, unutar Europske unije i na razini Ujedinih naroda imamo zajedničke vrijednosti, zajednička načela i siguran sam da imamo i zajedničku sudbinu. Prilike za Ujedine narode su i prilike za Europsku uniju. ono što smo odlučili u okviru programa za 2030. godinu po pitanju doživih razvoja, to su bile revolucionarne odluke za naš danji put u budućnosti. Imali smo jednoglasnost među 193 članice jednih naroda. To je okvir da promijenimo život ljudi, da postignemo mir, da zaštitimo okoliš. Kolektivno smo se dogovorili da je za tu promjenu potrebna i promjena samih struktura e, socioekonomskih, socioekonomskog upravljanja na kojem se temelje naša društva. Djelomično smo detaljno u Parizu u sporazumu o klimatskim promjenama razgovarali o tim promjenama. To je bio vrlo važan korak unaprijed u okviru tih rasprava koje su od egzistencijalne važnosti za sve nas oba sporazuma, dakle kako sporazum o borbi protiv klimatskih promjena, tako i sporazum o održivim ciljevima razvoja, pokazuju koliko je velika važnost Ujedinjenih naroda. I iako neki od vas to ne žele priznati, to isto tako pokazuje da postoji velika međuovisnost u našem trenutnom svijetu. Ali kako bismo postigli rezultate s tim sporazumom moramo sada djelovati, moramo se sada nadovezati na elan iz prošle godine, možemo, moramo to pretočiti u stvarna ulaganja, u stvarne aktivnosti kako ovdje u Europi tako i na međunarodnoj razini. Imamo ovdje čvrst temelj na kojem možemo početi raditi milenijski ciljevi razvoja su već ostvarili odgovarajuće rezultate i pokazali su da međunarodna zajednica može postići puno toga kada se ujedini oko, e, oko iste teme. Solidarnost od strane Europske unije i država članica pri pružanju podrške ciljevima održivog razvoja je bilo od ključne važnosti, na to bismo trebali biti ponosni. Kada se radi o e, prelazu na niske emisije ugljika, tu Europska unija već predvodi i mnoge druge države ju slijede, a isto tako i poduzeća, udruge civilnog društva i drugi. Sada moramo krenuti sa tim ciljem održivog razvoja, moramo izraditi održivu infrastrukturu razvoja u e, sljedećih nekoliko godina i za to će nam biti potrebni biljuni i biljuni eura ulaganja. Trebamo postići isto tako i osnaživanje djevojčica, trebamo se boriti protiv e, rodnih stereotipova, trebamo smanjiti siromaštvo i smanjiti nejednakost između građana, što znači da trebamo pružati pomoć najslabije razvijenim državama. A kako bismo imali mir, onda moramo odmah od samog početka se boriti protiv isključenosti. I trebamo imati prioritete za naše ulaganja, i trebamo imati odgovorne i inkluzivne institucije. Naravno, ta promjena neće, tu promjenu neće moći postići samo vlade. Trebamo zajednička ulaganja u održivu infrastrukturu, primjerice za e, područje energije i tu trebaju sudjelovati i e, mirovinska osiguranja i kapitalne institucije, privatni ulagači. A vlade moraju stvoriti okvir za tržište pomoću kojih će se moći ostvariti zeleno ulaganje i to ulaganje će onda biti sigurnije i bolje od drugih ulaganja ne samo za čovečanstvo, nego i za samoposlovanje. samo poslovanje i to sada i ovdje. Dakle, mnogo toga treba učiniti. Mislim da možemo to učiniti i mi ćemo se za to zalagati, barem što se mene tiče i što se tiče e, opće skupštine. Mi ćemo pokušati ostvariti brže rezultate nego prije 15 godina kada smo počeli sa milenijskim razvojnim ciljevima. Ali evo malo prije sam spomenuo proturječja i ta proturječja su takva da se ti iskoraci koje smo ostvarili prošle godine da su se poklopili sa izbijanjem globalnih kriza. Suočeni smo sa jako uznemiravajućom situacijom vezano uz humanitarnu krizu. Imamo nasilni ekstremizam koji je doveo do e, ubijanja nevinih ljudi diljem svijeta, te smo isto tako i suočeni sa širenjem različitih vrsta oružja i sa pojavljivanjem novih izazova od epidemija do kibernetičkog kriminala i ratova u kibernetičkom prostoru sukobe prije svega na Bliskom istoku, a isto tako i Africi, dovode do uništenja i patnje. Moramo shvatiti kada se o svemu ovome radi da Ujedinjeni narodi i multilateralni sustavi općenito da su više manje ostvarili neuspjeh. Da, postoje primjeri gdje je multilateralizam zaštitio ljude i osiguravao mir, ali ne možemo biti zadovoljni s onime što smo do sada uspjeli postići. Svi bitom mislimo na sukob u Siriji i postoje i individualni čimbenici koji su više odgovorni za tu situaciju, ali ipak unatoč tome meni se čini da ova trenutna situacija dobro ukazuje na neke od nedostataka cijelog našeg pristupa globalnom miru i sigurnosti. To pokazuje um, našu, našu nemoć da spriječimo sukob, uh, da zaštitimo civile tijekom sukoba i da postignemo mirovno rješenje koje nam je toliko potrebno. To također pokazuje da nismo sposobni E, organizirati i zadržati masovni humanitarni odgovor. Tisuće sirijskih građana pati, imamo nedavne vijesti o novim naseljima, o novim bombardiranjima, a e, osnovna humanitarna pomoć im je dalje mnogima uskraćena, te mnoge osobe dnevno umiru kako bi došli do Europe i našli tu sigurnost i nemaju nade. U tom kontekstu je izuzetno važno da koristimo humanitarni sastanak na vrhu e, u svibnju i e, sastanak kojem ću ja presjedati u srpnju. Što se što će nas onda dovesti do sastanka opće skupštine UN-a 19. prosinca ove godine, gdje ćemo govoriti o problemima izbjeglica i migranata i gdje ćemo pokušati naći održivija i bolja rješenja kao odgovor na humanitarnu krizu, što znači mnogo više novaca. Isto tako i u onim područjima gdje prognanici i e, migranti žive koji ne dolaze do područja Europske unije i to znači dakle da nam treba bolja situacija na terenu moramo ispuniti one osnovne norme, one osnovne obveze oko kojih smo se usuglasili kako bismo zaštitili najranjivije osobe u skladu sa međunarodnim humanitarnim izbjegličkim pravom. Za sve to je svijetu potrebna Europska unija koja je spremna preuzeti vodeću ulogu. Ovdje je jasno da trenutna izbjeglička kriza, da je ona bez presedana što se tiče E, opsega te krize, da to predstavlja izazove mnogim državama u Europskoj uniji i da to širi strah u mnogim glavnim gradovima Europske unije i među stanovništvom država Europske unije. Ali naša nesposobnost da nađemo rješenje za to ugrožava živote i to izlaže opasnosti samo, samo naše jedinstvo, samo ono što nas je ovdje u Europi spojilo. Nažalost, e, nepovjerenje među državama članicama i među našim stanovništvom je e, duboko ukorijenjeno, ali ipak doista se nadam da će sada naši vođe i ovaj važni Europski parlament ponovno e, pronaći to što nas ujedinjuje i što nas je ujedinjavalo u proteklih 60-70 godina. Dame i gospodo, kako UN narodi slave 70. godinu, postojanja, jasno je da moramo kao organizacija moći odgovoriti tim izazovima. U općoj skupštini imamo tri tematske skupine na visokoj razini. imat ćemo ih u travnju, u svibnju i u srpnju i tu ćemo tražiti od država članica da nam kažu što misle da se treba učiniti kako bi se poboljšala provedba Eh, postizanja održivog razvoja i sposobnost jednih naroda da se pobrinu za mir i sigurnost te sposobnost jednih naroda da pruži humanitarnu pomoć i da zaštiti ljudska prava. Mnogo od toga što treba promijeniti će biti u mandatu sljedećeg glavnog tajnika Ujedinjenih naroda koji će biti imenovan kasnije ove godine. ona, a ja mislim da je već neko vrijeme, tako da bi trebali imati ženskog glavnog tajnika jednog naroda, će preuzeti dakle, ulogu krajem ove godine i opća skupština ove godine po prvi put zapravo ima pravo eh, odigrati snažniju ulogu kada se radi o imenovanju tog novog glavnog tajnika. Ja ću idućih nekoliko mjeseci održati neslužbene sastanke sa kandidatima i sa svim članicama Ujednih naroda kako bi povećali transparentnost tog postupka i kako bismo povećali vjerojatnost da ćemo dobiti najboljeg mogućeg kandidata da vodi Ujedine narode u idućih nekoliko godina. Ovo je bilo su bile samo neke od tema kojima se trenutno bavi Opće skupštine naroda, ali dopustite mi da zaključim sa jednom porukom i srca kao e, danac i kao ponosan građan Europske unije. S ove moje današnje funkcije ja mogu vidjeti da je Europska unija i dalje od ključne važnosti na međunarodnoj sceni, ali trenutni e, razdori i trenutni razvoj, razvoj mogu e, smanjiti njenu ulogu i njen utjecaj. Samo jaka ujedinjena Europa, Europa koja se drži svojih temeljnih načela, može pomoći svijetu da se suoči sa mnogobrojnim izazovima s kojima, e, koji su danas pred nama. I stoga se doista nadam da će svi da ćete svi vi zajedno surađivati i s nama, s jednim narodima, kako bi ta Ujedinjena Europa ponovno zasjala kao što je to bilo do sad slučaj. Hvala vam što ste mi dali ovu priliku da vam se obratim. Thank you very much. Hvala lijepo. Osobito na posljednjim riječima mislim da Europska unija nije nikada bila toliko u opasnosti kao u ovom trenutku. I mogli bismo izgubiti sve što smo postigli u proteklih 50 godina ako nećemo imati hrabrosti držati se zajedno i pronaći rješenja izazova pred nama. Hvala vam što ste nas na to podsjetili. E, zamolio bih vas da s nama e, minutu šutnje držite jer sam dobio povruku da bivši glavni tajnik UN-a Butros Butros Gali preminuo. Ustanemo na trenutak. Just Thank you very much. The floor has no Mr. Preda. Gospodin Preda ima riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Voilà, monsieur le... Voilà, je suis là. Evo tu sam. S vaše desne strane. Dobar dan. Hvala vam što ste ovdje. Vrlo mi je drago zbog vašeg prisustva i hvala vam i na vašim riječima. Kao prvo bih vam htio reći da ovdje u sklopu našeg rada u Europskom parlamentu da smo uvijek podržavali ideju da se treba provesti temeljna reforma Ujedinih naroda i da se treba ponovno živiti i uloga opće skupštine Ujedinih naroda i to na taj način da E, opća skupština preuzme jaču koordinacijsku ulogu e, vezanu uz aktivnosti koje provode Ujedine narode. I mene zanima kako vi gledate na to pitanje, dakle to pitanje temeljne reforme Ujedinih naroda. Ja sam i član u odboru za razvoj kojeg ovdje predstavlja naš kolega. Ja sam isto tako i izvjestitelj za koherenciju, e, za koherentnost politika održivog razvoja i mene zanima da li je to pitanje, dakle politika održivog razvoja se pojavljuje kao tema u raspravama na općoj skupštini Ujedinjenih naroda vezano uz um, provedbu programa za 2030. godinu. Hvala vam lijepa na vašem odgovoru. Hvala vam što ste došli danas. Vi ste jedan od vodećih danskih političara. Istodobno jedan od svjetskih vođa koji je u potpunosti posvećen iskorjenjivanju siromaštva i unapređenju e, razvoja. Na ovom važnom sastanku volio bih vas pitati, mislite li da bi opća skupština trebala pronaći trajnije rješenja za bavljenje globalnim problemima, poštujući i prateći vodstvo i viziju naroda. Hvala vam. Želio sam postaviti pitanje vezano uz činjenicu da od 1991. godine prekid vatre i okupacija Maroka i situacija u zapadnoj Sahari nije dovela do referenduma. Imao sam priliku sudjelovati u posebnom odboru za kolonizaciju UN-a i postavio sam pitanje koje, ako se ne varam, prosljeđeno vama, pa me zanima što će se dogoditi sa referendumom i dekolonizacijom ovog područja. Gospodin hvala vam gospodine predsjedniče. Ja imam jedno pitanje vezano uz nešto što ste spomenuli. Rekli se da želite da je odabir sljedećeg glavnog tajnika transparentniji. Ja to svakako pozdravljam. Možete li možda pobliže objasniti kako bi mogao izgledati postupak za odabir sljedećeg glavnog tajnika. Drugo pitanje, mi smo se sastali sa Vijećem za ljudska prava pri Ujedinim narodima i tu je za nas u Europskom parlamentu bilo važno čuti od njih kakva je trenutna situacija u Sjevernoj Koreji. Sada kada se gleda na idući sastanak, to na iduću sjednicu Opće skupštine naroda, zanima me kako se, to, kako se o tome tamo raspravlja. Hvala. Thank you very much and, and well. Hvala vam, došli na u najvažniji parlament na svijetu. Imam dva pitanja. Prvo se tiče pitanja izbora glavnog tajnika. Znamo da Tijekom proteklih desetljeća proces imenovanja novih glavnih tajnika nije bio odviše transparentan. Nadam se da kako da će ovaj puta taj proces biti barem malo transparentniji. A moje pitanje je koje je vaše mišljenje? Da li bi sljedeći glavni tajnik trebao biti iz e, skupine istočnoeuropskih zemalja što bi moglo biti ako pogledamo e, regije iz kojih su do sada dolazili glavni tajnici ili bi važnije bilo imati glavnog tajnika koji bi bio dama. Ako pogledamo potencijalne kandidate, i druge e, geografske lokacije mogu ponuditi zapravo snažnog kandidata. Pa što mislite o tome? A drugo pitanje tiče se uloge Europske unije u UN-u, osobito zemalja Europske unije koje su trajne članice Vijeća sigurnosti. Kao što svi znamo, neki naši dobri kolege iz drugih država članica dali su prijedloge da UN ograniči pravo veta za pitanja primjerice vezano uz genocid i zločine genocida u vijeću sigurnosti. Da li to napredovalo i vidite li vi kakvu perspektivu da će vijeće sigurnosti biti spremno ograničiti se e, i ograničiti si e, mogućnost korištenja veta? Hvala, govorit ću na švedskom. Postavila bih vam pitanje vezano s to čime se vi bavite i gdje je na vašem dnevnom redu pitanje Roma diljem svijeta. Govorimo ovdje o 10 milijuna ljudi koji su u potpunosti marginalizirani, nemaju obrazovanje, osposobljavanje, radna mjesta, niti odgovarajući standard života. Što UN radi po tom pitanju? Hvala vam. Lijepa dobrodošlicu želimo našem gostu. Moje pitanje prije nekoliko mjeseci u ovom odboru radili smo na vrlo zanimljivom izvješću o odnosima između Europske unije i UN-a te ulozi Europske unije u UN-u. Zanima me kakve kredibilne, ozbiljne perspektive postoje da dođe do reforme vijeća sigurnosti. Ovo izvješće bavilo se mogućnošću e, toga da velike regionalne organizacije u budućnosti budu predstavljene za razliku od pet zemalja koje su pobjedile u drugom svjetskom ratu. Da li postoji mogućnost da barem potencijalno se tako nešto razmotri ili je to nešto što je potpuno nemoguće i nikad do toga neće doći? Hvala vam. Gospodine Liketov, dobrodošli u Europski parlament. Možda ćete steći dojam da čak i u ovom odboru postoje odlični kandidati za sljedećeg glavnog tajnika, no na UN-u je da donese svoj izbor. Zanima me u kojoj mjeri UN E, provodi jedan učinkovit e, drživ sistem znakova za upozorenja. Dakle, kada humanitarna kriza negdje se počne razvijati, da li na razini UN-a, da li smo dovoljno kvalitetni, dovoljno brzi da se prepoznaju situacije koje bi se mogle pretvoriti u nešto ozbiljnije. I drugo pitanje, s obzirom da vi predstavljate e, i Europsku uniju, u kojoj mjeri vidite Europsku uniju koja će govoriti sve više više e, jednim glasom u UN-u. Hvala vam. Možda ću biti kratak, ali pokušat ću se dotaknuti svih pitanja. Što se reforme UN-a tiče, Mislim da je to samo po sebi ohrabrujuće da imamo transparentan proces odabira i ispitivanja kandidata za sljedećeg glavnog tajnika. To ćemo odraditi kao što smo i najavili. 11. travnja ćemo započeti i svaki od tada najavljenih kandidata predstavit će se opće skupštini, te ćemo imati zasjedanje e, svaki od njih zasebno sa pitanjima i odgovorima članova i pozvanih predstavnika e, javnosti. Ta, to se do sada nikada nije dogodilo. Potencijalno može mijenjati situaciju jer kao što možda znate na vijeću sigurnosti je da predloži E, svog kandidata na kraju procesa općoj skupštini. No, do sada su kandidati e, utvrđivani u tajnim e, raspravama, osobito petero trajnih članica i potencijalna situacija bi mogla biti teža da se ovako nastavi ako većina članica tijekom ovog procesa izlaganja kandidata e, zaključi da će podržati pojedinog određenog kandidata kao najbolju osobu za ovo vrlo važno, ovo ovaj, najvažnije radno mjesto. Ne postoje pravila o tome odakle bi trebali doći sljedeći glavni tajnici, to je u potpunosti na članovima i to će se provesti u ovom procesu koji će biti najotvoreniji do sada. Vidjet ćemo što će se promijeniti, ali barem je početak jednog više demokratskog i svakako transparentnijeg procesa. Što se reforme vijeća sigurnosti tiče, mislim da svi znamo da je taj proces tijekom proteklih 20 godina vrlo sporo tekao. Nisam siguran da vam mogu obećati da će se bilo kakva reforma dovršiti tijekom mojih e, godinu dana mandata, ali vjerujem da postoji jedna nova energija u vijeću sigurnosti koja se tiče reforme, a nju provodi jedan vrlo važan umješan diplomat i mislim da u predvidivoj budućnosti će doći do reforme vijeća sigurnosti koja bi rezultirala sastavom vijeća koje bi više odražavalo geopolitičku stvarnost eh, ovog stoljeća. Što se tiče VETA, postoji inicijativa koju je podržala Velika Britanija i Francuska kao trajne članice. A radi se o tome da bilo koja država članica koja sudjeluje u radu vijeća ili je odabrana da sudjeluje u radu Vijeća sigurnosti bi se trebala suzdržati da glasa protiv bilo kakvih aktivnosti koje bi spriječile genocid i zločine protiv čovječnosti. Taj zahtjev za jedan kodeks ponašanja za članice Vijeća sigurnosti dobio je podršku e, znatne većine država članica UN-a. Naravno, to je tek jedan poziv moralne naravi, ali mislim da je važan e, i da i nadam se da će sve veći broj, ne samo većina, nego doista znatna većina država članica podržati takav kodeks ponašanja i na taj način omogućiti vrlo potrebnu e, raspravu o ograničavanju prava veta. Što se tiče razvoja politika do 2030. godine i programa 2030. mislim da je nužno podsjetiti naše vlade uključujući i one u Europi da ono na što su se obvezale u Addis Abebi ovo ljeto i u Parizu ove zime da povećanje razvojne pomoći najslabije razvijenim zemljama kako bi se omogućilo boriti se e, protiv ekstremne nejednakosti između pojedinih zemalja i kako bi se pojedinim zemljama omogućilo da sudjeluju u klimatskoj tranziciji i održivom razvoju. Dakle, u potpunosti je protivno potrebama provedbe globalnih sporazuma ukoliko se zemlje kreću nazad što se tiče razvojne pomoći i da velik dio razvojne pomoći troše na e, domaće potrebe, primjerice za zbrinjavanje izbjeglica koje se pojavljuju na njihovim obalama ili pak da se samo usredotočuju na e, one akutne humanitarne e, krize i pružanje pomoći. Ukoliko želimo da se ispune veliki sporazumi od prošle godine, ne smijemo odustati od naše posvećenosti dugoročnoj razvojnoj pomoći. Moramo ispuniti ta obećanja što se tiče pomoći. Što se zapadne Sahare tiče, mogu samo uputiti vas na ono što je Vijeće sigurnosti odlučilo i odlučivalo do sada. Što se pitanja Sjeverne Koreje tiče, imamo dva pristupa. Došlo do snažne osude njihovih nuklearnih eksperimenata iz sigurnosti i e, imali smo izvješće e, sa snažnom retorikom o zlopotrebi ljudskih prava e, koje je došlo do odbora koje je oformila opća skupština ne znam ni za kakvo konkretne aktivnosti vezano uz pitanje Roma, ali načelna pitanja diskriminacije ljudskih prava su nešto čime se Vijeće za ljudska prava svakako bavi. Nadalje znakovi upozorenja što se tiče sukoba da trebali bismo biti bolji, mnogo bolji u tome, a to ima veze ne samo sa time da smo svjesni situacije, ali kretanja izbjeglica prema europskim obalama nisu počela slučajno kada je UN zbog nedostataka sredstava morao smanjiti, e, prepoloviti obroke hrane izbjeglicima u Jordanu u rujnu prošle godine. Dakle, ne radi se samo o Veneciji, već o nužnim resursima koji moraju biti na raspolaganju kada su potrebni, a ne puno vremena nakon. No, možemo isto tako i poboljšati sisteme upozorenja i to, time ćemo se svakako pozabaviti. E, žao mi je što nemam više vremena e, za ovaj sastanak, ali doista sam zahvalan na ovoj prilici da se sa vama svima sastanem. Hvala vam lijepo, hvala vam na vašim izjavama na raspravi nadam se da ćete biti uspješni u postizanju veće transparentnosti u izboru glavnog tajnika Ujedinjenih naroda ili u reformi. Veća transparentnost je potrebna jer je nužna legitimnost za ispunjavanje zadataka za koje nam je UN potreban. Hvala vam, imate našu punu podršku. Doviđenja. kommen jetzt zum Bericht Albanien. Prelazimo sada na izvješće o Albaniji. Bin sicher, dass der Kollege Siguran sam da će nas kolega Fleckenstein sada podići na jednu vrlo visoku razinu i ja čekam kao i svi drugi i jako se veselim njegovom izvješću. Sehr geehrter lieber Herr Vorsitzender, Uvaženi gospodine predsjedniče, hvala vam na tim riječima, dragi kolege, drage kolegice. Nacrt izvješća su te zaprimili 26. siječnja. Albanija od lipnja 2014. godine ima status kandidat, kao država kandidatkinja za članstvo Europske unije, a Europska komisija očekuje odgovarajuće napretke u pet ključnih prioriteta kako bi došlo do početka pristupnih pregovora. Jedna od najvažnijih točaka je reforma pravosuđa. To trenutno ima prioritet i e, u redovima albanske vlade, ali su tako i u oporbi. A ankete kažu da otprilike 90% ili čak i preko 90% stanovništva da oni smatraju upravo to, tu reformu pravosuđa, najvažnijom reformom za svoju državu. Slučnjaci su već vrlo uzorno radili i mi čekamo na preporuke Venecijanske komisije i onda prvo očekujemo usvajanje odgovarajućih zakona, a zatim ono što je teže, a što je i važnije, čekamo i na samu provedbu novih zakona. Drugi ključni prioriteti su reforma javne uprave, borbe protiv korupcije organiziranog kriminala, te zaštita temeljnih sloboda i ljudskih prava. To je sve postavljeno e, kao jednakopravni prioriteti, ali naravno bez pravilne reforme pravosuđa nam je svima jasno da se neće moći postići rezultati kod ovih ostalih točaka. 8. 9. veljače smo vodili rasprave u Tirani, Edward Kukan iz je bio tu sa mnom i htjeli smo reći da je potrebna suradnja među svim političkim strankama kako bi se uspjela ostvariti ta vrlo važna reforma i to što prije moguće barem što se tiče zakonodavnog rada, jer znamo da će se u lipnju 2017. godine održati izbori, da će zatim prije toga biti izborna kampanja i ako se ta reforma ne želi odugovlačiti, ako ne želi se dogoditi tijekom kampanje, onda svi svi, strane moraju krenuti pravovremeno na rad s time. Mi smo razgovarali sa vođama vlade i sa vođama oporbe, a i sa mnogim veleposlanicima, sa veslaznikom Sjednih američkih država primjerice i oni su nam svi dali nadu za optimizam. Mi smatramo da će biti potrebno e, pratiti, pozorno pratiti taj proces reforme, dakle bit će nam potrebna, potreba nekakva vrsta monitoringa, to će morati organizirati Europska komisija. E, to, u tu svrhu možemo koristiti već postojeće instrumente za monitoring. Ovaj, ovo izvješće je dosta pozitivno naspram eh, ishodišne situacije od prije godinu dana i naspram situacije u drugim državama. U Albaniji je cilj potaknuti sam Albance da još brže i bez okljevanja krenu ići putem promjena. U izvješću se osvrćamo na pet glavnih prioriteta i um, gledamo isto tako kako je stanje reformi i što se toga tiče znamo dosta o tome već iz izvješća o napretku Europske komisije. Znamo da e, je kako vlast, tako i oporba ta koja treba sada krenuti u reformu pravosuđa na temelju preporuke Venecijanske komisije, Vijeća Europe i na temelju konstruktivne suradnje među svim strankama. I to bi tako trebalo i uspjeti. 2014. i 2015. godine je došlo do važnih e, mjera za reformu javne uprave, ali provedba nije još onakva kako bismo mi to htjeli vidjeti, niti kako, kako bi bila najbolja za Albance. Albancima je, bolja, je potrebna učinkovitija i bolja javna uprava kako bi uspješno dovršili tu reformu. Što se tiče borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, tu su vlada i parlament pokazali e, opredjeljenost, imali su strategiju za razdoblje 2015. do 2020. za borbu protiv korupcije, ali suradnja među institucijama treba još se pojačati. I očito je da manjka e, i konačnih presuda. Albanija je konstruktivni partner u toj regiji. Albanija je proaktivna kada se radi o regionalnoj suradnji Imali smo sastanak na vrhu Berlinu i sastanak na vrhu Beču, primjerice aktivna suradnja sa susjednim državama i sa članicama Europske unije može se jasno vidjeti na e, temelju raznih primjera, primjerice kada se radi o rješavanju izbjegličke krize, o pripremi koju tu trenutno vrše, a isto tako kada se radi o stavu vlade prema e, neopravdanim tražiteljima azila iz Albanije u državama članicama Europske unije. Evo sad ću završiti se. U izvješću imamo i nekoliko kritičkih točaka. Kao što i prepostavljate, lokalni izbori nisu provedeni onako kako smo mi to htjeli i tu smo imali jasno izvješće o tome. Zatim zabrinuti smo zbog stranih boraca iz Albanije. To je s jedne strane opravdano, a s druge strane vidimo da u suradnji sa službama i sa drugim inozemnim organizacijama se pokuša u Albaniji s time nositi. Postoji isto tako i kritika vezano uz to da se pojača odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Tko je bio prisutan na prošlom sastanku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje može posvjedočiti tome da to zapravo uopće ne opravda e, troškove putovanja. E, zato što postoji sukob unutar same Albanije, koji se onda ispoljava i na tom sastanku, a trebao bi se zapravo riješiti izvan tog okvira. Isto tako ja dajem ovdje neke primjedbe i po pitanju zaštite okoliša u energetskom sektoru i po pitanju obrazovanja i vrlo se veselim detaljno raspravi o ovom izvješću i suradnji s sjedni. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa gospodine Fleckensteine. Upravo ta primjedba da samništvo s ovim visokim postotkom smatra da se treba njihova država boriti za vladavinu prava i protiv korupcije. To pokazuje upravo da to ga je veliku nadu u e, članstvu Europske unije i to, na to se nailazi i u drugim državama na području Zapadnog Balkana zapravo stanovništvo kad kad nije ona svana prepreka za približavanje Europske unije, već više vlast i posljednička razina i to bismo trebali ukloniti kao prepreku. Riječ ima sada gospodin Preda kao izvjestitelj u sjeni iz Pučana. Uh, in fact, oh, Gospodin Kuken je izvjestitelj u sjeni, ali danas nije ovdje. Ja ću govoriti u njegovo ime. Kao što je već rečeno, gospodin Kukan i Fleckenstein zajedno su išli u Albaniju. Prošli tjedan su obavili posjetu kako bi vidjeli kako teče reforma pravosuđa, provedba zakona i dekriminalizacija. Gospodin Kukan je zadovoljan posjetom. Glavni mu je cilj bio ohrabriti sve političke vođe da postignu konsenzus oko reformi. Postoji zabrinutost, međutim, da da li će Albanija nastaviti sa provedbom reformi i uspisima iz e, prošle godine. Politički dijalog i konsensus ostaju glavnim izazovom za Albaniju. Važno je poticati takav dijalog kako bi se ostvario napredak u cijelom procesu. Postoje zakonski akti o kojima je postignut politički konsenzus i to je dobar primjer takve suradnje. Albanija poduzima važne reforme koje će korijenito izmijeniti samu zemlju. pravosuđe je najvažnija tema u tom smislu. Zajedno sa SAD-om EU je uložila mnogo truda u pripremu za te reforme. Biti će međutim od ključne važnosti da albanski političari preuzmu na sebe odgovornost provedbe reforma. Gospodin eh, Kukan se slaže s time da treba pozdraviti ehm, odluke komisije iz eh, Venencije, a postoji i sloga između političkih eh, vođa koji žele provesti te preporuke. Gospodin Kukan poziva na vrlo snažan mehanizam praćenja provedbe reforme pravosuđa. Što se tiče ostalih tema, kojima treba posvetiti pozornost, to su izborni proces i nadgledanje istog, preporuke OECD-a, daljnji postupci vezani uz javnu upravu i njenu reformu, sprječavanje korupcije organiziranog kriminala te osiguravanje medijskih sloboda. Što se tiče albanskog doprinosa um, um, regionalnim odnosima, radi se na odnosima sa Srbijom i to je nešto što kolege pozdravljaju. Jednako ta tako e, zajednička vanjska i obrambena politika EU-a je nešto čemu se Albanija sve više približava. Jednako tako zahvaljujemo na dobro pripremljenom prijedlogu izvješća i želim primijetiti da je gospodin Fleckenstein bio otvoren za rasprave u kontekstu pripremanja Um, izvješća i provođenja posjete. Hvala. Hvala kolegi Knutu na dobrom ohrabrujućem izvještaju o prošlogodišnjem napretku Albanije na putu prema članstvu u Europskoj uniji, nakon što je prošli izvještaj obilježio konkretan korak poput dodjeljivanja statusa zemlje kandidatkinje, u godišnjem izvješću izostaje novi takav događaj, odnosno određivanje datuma početka pregovora no komisija je postavila jasne uvjete poboljšanje odnosa vlasti i oporbe koji je predugo zategnut te napredak u pet ključnih područja. značajan napredak postignut je prije svega uspostavom nacionalnog vijeća za europske integracije usvajanjem strategija reforme javne uprave reformom upravljanja javnim financijama strategijom decentralizacije i zakonom o lokalnoj samoupravi. no još je mnogo posla pred albanijom na prvom mjestu to je reforma pravosuđa zatim borba protiv široko rasprostranjene korupcije i visoke razine nezaposlenosti mladih podrška neovisnosti i pluralnosti medija bolja implementacija već usvojenog zakonodavstva i konstruktivan politički dijalog u kojem sudjeluju sve političke snage. hvala. Hvala kolege. Čestitam gospodinu Fleckensteinu na pripremi ovog uravnoteženog izvješća o napretku Albanije. Tijekom predpristupnih pregovora treba priznati da je Albanija odigrala vrlo važnu ulogu u regiji i primila određene izbjeglice iz Sirije. Jednako tako prošle godine Albanija ispunila političke kriterije za integriranje u Europsku uniju, a to je bio rezultat reforme javne uprave na temelju strategije, strategije decentralizacije te nacionalne strategije suzbijanja korupcije. No, treba ostvariti i konstruktivni dijalog između opozicije i vladajuće stranke. To je od ključne važnosti posebno radi postizanja reforme pravosuđa. To i dalje ostaje glavni izazov pred cijelom zemljom i u to treba uložiti dodatni trud. Kao prvi korak treba spomenuti i to da je uspostavljeno vijeće za europske integracije na nacionalnoj razini i odigraće ključnu ulogu. Što se tiče gospodarskih kriterija, Albanija je ostvarila određeni napredak, krenula u smjeru tržišne ekonomije, no još uvijek ima vrlo visoku razinu nezaposlenosti i sive ekonomije. Postoje izazovi s kojima se Albanija nosi, ali postoje je i nastojanja vlade u tom smjeru u pravosuđu i javnoj upravi raširena je korupcija pa bi vlada trebala pojačati svoja nastojanja u suzbijanju korupcije kako bi, kako bi se spriječila erozija države ja bih vam želio skrenuti pozornost i na napredak koji je vlada ostvarila na području zaštite e, LGBT i zajednice. Želim istaknuti i potrebu za mjerama koje će jamčiti prava svih nacionalnih e, zajednica, manjina i ostalih osjetljivih skupina. Hvala. Hvala vama. A sada gospodin Mezerić. Zahvaljujem na ovom uravnoteženom, točnom i kvalitetnom izvješću. E, čestitamo izvjestitelju. Želim sada pokrenuti samo tri na prvi pogled e, manje važna pitanja. Prvo pitanje je sljedeće. Imamo povjerenika e, za e, zaštitu prava djece i to je važan korak, no Europski parlament mora biti zabrinut oko toga da ured za prava djece neće dobiti proračunska sredstva potrebna za rad. Jednako tako, Voljeli bismo da dođe do reforme lokalne samouprave, posebno na području prostornog planiranja. To je e, jedno područje koje je endenski problem cijelog balkanskog područja. To treba riješiti što je moguće prije. Postoje i pitanja zaštite okoliše, recimo e, hidroelektrane koje nisu nadzirane kako treba. A posebno kada je riječ o područjima e, zaštite okoliša. Jednako tako bismo voljeli da se Albanija pozabavi i europskim e, strategijama i aktima koji e, se tiču energetike. Veselimo se uspješnoj suradnji. gospodin Epi Mi u predlogu rezolucije na nekoliko mjesta spominjemo ostvaren napredak. No, postoje i područja u kojima se čini da Albanija nije toliko zainteresirana za poštivanje pravila i propisa, recimo vezano uz ugovor iz Kopenhagena. Postoji problem ekspanzionizma i ideje o velikoj Albaniji. To je nešto što je usmjereno protiv tuđih e, teritorija Srbije, Makedonije, Bugarske i Grčke. To je nešto što se protivi načelu dobrosusjedskih odnosa. To je jednako tako nešto što kao oblik ponašanja moramo pratiti. Zatim imamo i kršenje ljudskih prava Roma i grčke nacionalne manjine. Imamo oko 3000 takvih ljudi na južnom dijelu Albanije, a krše im se vjerska i politička prava te pravo na obrazovanje. Uz nekažnjenost od strane Albanije e, se uništavaju e, kršćanske crkve. Ako se radi na obnovi takvih crkava, prijeti opasnost od pritvaranja i progona. Jednako tako postoji problem sa korištenjem grčkog jezika u manjinskim školama sa grčkim polaznicima. Iz političke perspektive primjećujemo da nemamo potpuno sudjelovanje manjinskih političkih stranaka, te postoji i islamski ekstremizam, te se povećava broj stranih boraca. Ti se strani borci bore protiv Zapada, a potporu pružaju Isisu. Hvala. Hvala vama, gospodine Epitedeos. A sada Tanja Fajon, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih najprije zahvalila izvjestitelju na vrlo kvalitetnom i uravnoteženom izvješću. Stanje u Albaniji možemo ocijeniti vrlo pozitivnim kada je riječ o ključnim prioritetima. Želim ovdje istaknuti nekoliko stvari. Tu je prva tema na kojoj treba još mnogo raditi, a to je reforma pravosuđa. Ja pozdravljam da je to i prioritet vlade i društva općenita. Željela bih pozvati sve relevantne dionike da ubrzaju reformu pravosuđa i da ulože trud u to budući da treba brzo ostvariti daljnji napredak. Postoje i drugi zastupnici u parlamentu koji tako misle. Što se tiče regionalne suradnje, želim istaknuti važnost berlinskog procesa i procesa iz Berna treba poboljšati provedbu projekata, bolju povezanost e, u području energetike e, i prometa te misliti o mladima. Mladi na cijelom Balkanu pa i u Albaniji trebaju biti prioritet. Ako mladost neke zemlje izgubi nadu, onda ne postoji niti budućnost te zemlje. Treba vidjeti što se sa mladima događa i dolazili do odljeva mozgova iz Albanije. I na kraju nešto o slobodi medija. Rečeno je da e, postoje politički, ekonomski i e, gospodarski pritisci koji su trajne naravi, a vrše se nad medijima. Zbog toga se mora učiniti sve što je moguće kako bi novinari postali i ostali e, pravi nadzornici događanja u društvu. A sada gospodin Gerog Cigler, izvolite. Hvala. Najnovije izvješće o napretku Albanije prolazi kroz sve prioritete za reforme. Međutim, izazovima se trebamo baviti na jedan uvjerljiv način. To je u Albaniji važno posebno vezano uz reformu pravosuđa, a mnogi od vas su to i prije mene već istaknuli. Jedna cjelovita i sveobuhvatna reforma pravosuđa koju očekujemo da se usvoje u narednih nekoliko mjeseci kako bi se na pravi način eh, radilo sa svim državnim odvjetnicima, odnosno tužiteljima i sucima, pokazat će da je Albanija spremna za pregovore. Postoje i druga područja u sklopu pet e, prioriteta, suzbijanje korupcije, organiziranog kriminala i tako dalje. Sva ta područja trebaju ostvariti bolji napredak, a posebno vezano uz imovinska prava. Postoje i neki drugi izazovi koje ne bismo smjeli smetnuti suma. Jednog ću ovdje spomenuti spomenuti, a to je provedba zakona o dekriminalizaciji. Taj je zakon donesen u 12. mjesecu prošle godine, no sa primjenom treba krenuti što prije kako bismo vidjeli da postoji nedvosmislena predanost Albanije um, prema stručnosti i profesionalnosti u cijeloj javnoj službi i sektoru javne uprave. Isto tako treba raditi na izbornoj reformi i izbornom sustavu, to treba smatrati prioritetom budući da već 2017. slijede novi opći izbori. Zbog toga reforma treba nastupiti mnogo prije toga, kako ne bismo imali politiziranje izbornog procesa i kako bismo osigurali transparentnost u financiranju stranaka. Gospodin Fleckenstein je istaknuo sve izazove s kojima će se Albanija morati nositi u nadolazećim mjesecima. Komisija će nastaviti sa praćenjem ostvarenog napretka i nuditi nova rješenja te usmjerenja vezana uz postizanje ciljeva važnih za budućnost Albanije. Intenzivno će se na tome raditi u nadolazećim mjesecima, a ja ću ovdje samo izdvojiti to da ćemo imati cijeli niz peer review-a e, vezano uz rad pod odbora, zatim ćemo imati povjerenicu Mogherini koja će posjetiti Albaniju, a nakon toga ćemo imati dijalog na visokoj razini koji će voditi povjerenik Khan a govorit će se o suradnji na Zapadnom Balkanu i o tome će biti osigur, organizirana konferencija. Dakle, komisija će i dalje vrlo pomno pratiti sve što je ostvareno, a na vjerodostojan način Albanija treba dokazati da je spremna ostvariti napredak u smjeru pristupanja EU. Hvala gospodine Fleckenstein. Želite li nešto reći? Samo nekoliko riječi i to na njemačkom. Obrazovanje, okoliš. Spomenuli smo niz točaka koje bismo trebali možda pridati više pažnje u daljnjim raspravama i u izvješću. Na tome ćemo surađivati sa izvjestiteljima u sjeni. Važna je reforma e, poslovnog sektora jer mladi moraju dobiti nadu, moraju vidjeti svjetlo na kraju tunela ako se očekuje od njih da će sudjelovati u transformaciji svoje države. I zato je ova pravosudna reforma toliko važna i e, borba siromaštva i drugo. Ako se to doista ostvari, ako se ostvarite ustavne promjene, dakle ako i vladajući kako i oporbenaci prihvate to i tu perspektivu, onda bi Europska komisija trebala predložiti vijeću da se krene u pregovore. Ali rado bih e, vam proturječio, kada sad je o jednoj točci, to bih proturječio kolegi iz Grčke, možda je tako da zbog teritorijalne reforme se zadiralo u interese grčkih albanaca. Ali ta zemlja ima toliko mnogo problema, ali problem sa grčkom manjinom u ovim razmjerima kako ste vi to prikazali, to je nešto što mi ni jedan vaš kolega do sada još nije spomenuo, niti mi je to mogao pokazati. A ova ortodoksna crkva koja je razorena, to je zapravo bila garaža. I zbog toga smatram da bi trebali jako konkretno govoriti o nekim točkama i djelovati ako je to potrebno, ali grčka manjina u Albaniji nije u nekom posebnom nedostatku. Zahvaljujem na pohvalama, to je djelomično bilo već i malo prerano rečeno. E, mi ćemo raspravljati o tome i nadam se da ćemo dobiti veliku većinu za ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Thank you very much, Mr. Fleckenstein. Hvala gospodine Fleckenstein. Hvala vam na trudu uloženom u pripremu izvješća. Albanija je na svom putu prema EU, ali kao što vidimo komisija je utvrdila da postoje neki izazovi koji se moraju riješiti prije kretanja u pregovore. Kultura dijaloga i suradnje između pozicije i opozicije je važna ne samo u Albaniji, već u cijeloj regiji i to je preduvjet za daljnja daljnji napredak. Mi ćemo podržavati e, Albaniju i sva nastojanja komisije i vijeća. A sada nešto o amandmanima. Rok je 25. veljače. 25 i 1.3. imat ćemo drugo razmatranje ovdje u odboru, a 22.3. ćemo glasovati kako bismo onda prvog tjedna travnja mogli glasati u Strasburu. Sada krećemo sa 12. točkom dnevnog reda, a to je izvješće o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu. Ovo je jedinstvena prilika za sve nas, budući da ćemo razgovarati o prvom nacrtu izvješća naše kolega Kristijana Dana Preda. Bosna i Hercegovina je predala svoj službeni zahtjev jučer predsjedništvu, nizozemskom predsjedništvu ovdje u Briselu i to u sklopu vijeća za vanjske poslove. To je vrlo važan korak u institucionalnom i političkom smislu za Bosnu i Hercegovinu. Od srca čestitam E, voditelju predsjedništva, gospodinu Čoviću, cijelom predsjedništvu, e, ministrima vanjskih poslova i svima onima koji su bili uključeni u taj vrlo važan događaj. Nizozemsko predsjedništvo će e, sa tom temom ići pred vijeće i pratiti sve uobičajene postupke putem kojih će se od vijeća zatražiti vi ili mišljenje. Znamo da je to e, vrlo dugotrajan proces Bosne i Hercegovine zemlje koja je bila žrtvom agresora i koja je mnogo propatila prema svim kriterijima i e, od agresije i od režima. Sada imamo jedan e, korak koji je ostvaren u smjeru približavanju Briselu, odnosno EU. A um, među onima koji su bili ključni akteri e, bio je naš izvjestitelj e, gospodin Kristijan Dan Preda. Recite nam nešto o prvom e, nacrtu izvješća o najnovijim i pozitivnim okolnostima. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mi to govorimo o izvješću, ali kako smo već o tome i raspravljali, čak i ako smo mi izvjestitelji, ovaj dokument kojeg mi izrađujemo nije zapravo službeno izvješće i to je velika nedosljednost. Mi smo već više puta na to ukazali, gospodin Tenok i drugi, ali ništa nije riješeno i ovo je već druga godina da mi sastavljamo dokumente na koje se gleda kao izvješća, ali koji institucionalno gledano nisu priznati kao izvješća. I nadam se da ćemo do kraja ovog sazeva ili prije ulaska Bosne i Hercegovine u EU da ćemo to moći riješiti. Eto, to da pokažem koliko se brzo ovdje mijenja naš rad. Kao što je gospodin predsjedavajući rekao, jučerašnji dan je bio vrlo važan datum, 15. veljače 2016. godine, predaja zahtjeva za članstvom, predsjednik Čović, koji trenutno vodi državu je predao službeni zahtjev za članstvom za Europsku uniju i to nakon izvješća od strane Europske komisije koje je u ovom slučaju bilo konačno pozitivno vezano uz tu državu na Zapadnom Balkanu. Već smo dulje vremena to čekali, tome je sada tako i dakle došlo do te pozitivne procjene u izvješću i do tog važnog trenutka kojeg smo slavili jučer. Mislim da bismo trebali jako svečano zaprimiti taj zahtjev, ali i s veseljem jer se tu priznaju e, europske aspiracije vladajućih, a prije svega iz tog stanovništva. To je trenutak za optimizam, za stanovništva Bosne i Hercegovine, ali isto tako i za cijelu regiju Zapadnog Balkana. To je pozitivan trenutak i za cijelu Europsku uniju, zato što to pokazuje da je europski model i dalje snažan dok imamo razne strane, čak i neke u EU koji to dovode u pitanje, a evo ovaj zahtjev za članstvom je u tom smislu vrlo pozitivan znak. No, ne bismo se ipak trebali zavaravati kada se radi o tome da je ovaj ova predaja službenog zahtjeva tek jedan početak, jedan prvi korak, dakle temelji su sada tu i sada treba graditi. Što se tiče mm, vlasti u Bosni i Hercegovini, oni čekaju i očekuju da će 2017. godine ta država dobiti status kandidatkinje. Mislim da trebamo ostati realistični, da treba prvo konsolidirati već postojući posao, da treba krenuti na posao i u drugim sektorima kako bi se ta država približila Europskoj uniji. Ne bi trebalo, kako da kažem, biti sada opsjednut sa datumom kao takvim, već treba krenuti na posao. A što se tiče posla koji je već dovršen, tu moram reći da sam zadovoljan zbog toga što mogu reći da već sada trebam promijeniti stavak broj 2 u mom izvješću, to je stavak gdje se govori o tome e, koji su uvjeti kako bi se mogla kandidatura smatrati vjerodostojnim, jer smo e, naučili prošli tjedan da je 26. siječnja u Bosni i Hercegovini usvojena odluka o e, mehanizmu za koordinaciju s Europskom unijom i 9. veljače je donesena odluka vezano uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To su bile dvije točke koje je trebalo riješiti i vrlo mi je drago što je to ozbiljno obavljeno. Jer je Vijeće Europske unije to postavilo kao uvjet kako bi se mogla kandidatura Bosne i Hercegovine smatrati vjerodostojnom uh, u okviru kalendara za provedbu reforme. Eh, o kojem smo govorili i u srpnju 2015. godine. Koji su to eh, dijelovi slagalice u Bosni i Hercegovini, pa ta slagalica sada na neki način počinje dovršavati, nam se će se to i nastaviti događati. Mehanizam za koordinaciju se mora uskladiti sa entitetima i to što prije moguće, zato što je to ključno pitanje za kandidaturu Bosne i Hercegovine. Treba isto tako ostvariti konsenzus o tome, to je izrazito važno, a nadamo se da se pregovori koji se danas odvijaju u Sarajevu kako bi se prilagodio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da će biti plodonosni. I e, imamo i mm, rezultat koji očekamo vezano uz popis stanovništva. To je nešto što je važno kako bi Bosna i Hercegovina nastavila sa e, reformom i odgovorila na pitanja Europske komisije. Neću danas imati vremena govoriti o svemu što se nalazi u mom izvješću zbog pomanjkanja vremena, ali želim ipak naglasiti nekoliko stvari koje mi se čine jako važnima. Treba provesti reforme iz programa za reforme kako bi se poboljšali socioekonomski uvjeti stanovništvo. Imamo i dalje visoku nezaposlenost, prije svega nezaposlenost mladih i to treba vrlo ozbiljno shvatiti. Paralelno treba nastaviti i s političkim reformama e, koje bi od Bosne i Hercegovine učiniti demokratskom državom i učinkovitom državom. Korupcija je dalje jako raširena, to je nešto što me jako zabrinjava. Htio bih e, čuti od političkih vođa da su opredjeljeni za borbu protiv te pošasti, prije svega s pomoću političkih stranaka. Ako političke stranke ne inzistiraju na tome, onda nitko neće riješiti problem korupcije. ako političke stranke okljevaju, onda ćemo imati i dalje taj status quo s jedne strane dakle očekivanja, a s druge strane neispunjenu, obvezu. Građani žele isto tako nezavisno pravosuđe i e, učinkovitu javnu upravu koja nije politizirana. Borba protiv organiziranog kriminala također zaslužuje koordiniraniju djelatnost. E, zabrinuti smo vezano uz prisustvo teorijskih čelija u toj državi. Zatim isto tako ima dva područja gdje e, se u izvješću govori o nazvodovanju, tu se radi o slobodi izražavanja i o slobodi e, i radu medija. Tu mislim da također treba učiniti odlučujuće korake zato što su nezavisni mediji sam temelj demokratskog društva na koje se ne bi trebao vršiti politički pritisak. Isto tako trebam reći da je hitno potrebno naći održivo rješenje za pitanje financiranje javnih medijskih e, institucija. Mi smo se nedavno sastali sa odgovornim osobama koji vode javne medije i vidjeli smo e, dakle, koji se bave time u Europskoj komisiji, vidimo su svi jako zabrinuti općenito za stanje medija na području Zapadnog Balkana. Evo to bi bile moje primjedbe, ja čekam sada komentari izvjestitelja u sjeni, komentare kolega i vjerujem da ćemo kao što smo i prošle godine i ove godine dobro surađivati na našem tekstu, na našem završnom izvješću o kojem će glasati parlament. Hvala vam lijepa. Hvala našem izvjestitelju gospodinu Predi. Sada predajem riječ našem prijatelju Emilu, Kanu koji je izvjestitelj u sjeni. Hvala vam lijepa. mogu zahvaliti na uravnoteženom izvješću. Jučer smo slavili službenu predaju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji. Euroatlantska integracija je dalje najbolja nada za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. To će biti dug put pred tom državom, ali vrlo važan put. Kako Bosna i Hercegovina napreduje, to je vrlo važno pitanje za Europsku uniju, budući da želimo dovesti stabilnost i blagostanje u naše susjedstvo. Vrlo mi je drago što Bosna sada ima mehanizam za koordinaciju gdje dakle se postavljaju e, temelji za ujednačavanje s Europskom unijom. To je vrlo dobar znak, ali trebamo vidjeti kako će taj mehanizam raditi u stvarnosti, u praksi. Bojim se da je taj mehanizam stvoren, a da se nisu konzultirale udruge civilnog društva, sami građani i oporbene stranke. Isto tako čini se da mehanizam daje kantunima e, veliku moć e, odlučivanja po pitanju e, članstva u Europskoj uniji i to bi moglo produljiti naše pregovore i učiniti ih složenijima. Također to smanjuje jačinu nacionalnih institucija. Isto tako me zabrinjava i ured javnog tužitelja. Moramo e, naporno raditi kako bi se nadalje profesionalizirale te institucije. Ako se ne poštuje vladavina prava, podupeta sa snažnim pravosuđem, onda će svi naši napori biti uzalud. U potpunosti se slažem sa izvjestiteljima da treba riješiti socioekonomske probleme i da je to još jedan drugi prioritet E, Vlada mora odgovarati i mora provesti reforme i mora postići dobro poslovno okruženje i konkurentnu Bosnu i Hercegovinu. Također trebamo inzistirati na reformi tržišta rada, e, socijalnog sustava i mirovinskog sustava. To je ono što Bosna i Hercegovina treba i što zaslužuje. Tek e, kada građani budu počeli imati koristi od tih reformi, onda će zapravo e, se definirati sama država Bosne i Hercegovine. Hvala. A budući da ne vidim kolege iz ECR-a, predaću riječ e, gospodinu Radušu iz Alda. Hvala lijepa i ja bih želio započeti sa čestitkama gospodinu Predi na ovome cjelovitom izvješću, ali i na svemu onome što on inače radi mimo ove svoje obaveze izvjestitelja za promociju europskog puta Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je prije nego što je jučer podnijela zahtjev za članstvo donijela dva važna dokumenta, dakle jedan je koordinacijski mehanizam, a drugo je plan pregovora, odnosno e, okvir pregovora o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a nedavno, malo prije toga je donijela plan reformi 2015. 2018. godina. U međuvremenu su doneseni akcijski planovi za provedbu toga plana reforme. Pretpostavljam da je najjednostavniji dokument i najlakši posao koji stoji pred Bosnom i Hercegovinom prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer to pretpostavljam da do sada nije bio zapravo interes vlasti Bosne i Hercegovine. Sada kada otvaraju taj veliki korak, važno je naravno da se to pitanje riješi ali sigurno će e, funkcioniranje koordinacijskog mehanizma sa svim ovim komplikacijama o kojima je govorio i kolega Kan, a pogotovo provedba reformskog plana biti vrlo komplicirani politički posao. Ja ću izdvojiti samo jednu dimenziju iz e, plana reformi da se vidi zapravo pred kojim velikim izazovima se nalazi Bosna i Hercegovina, a to je budžetska konsolidacija države i naravno i nižih razina državne uprave koja naravno uključuje i smanjenje javne potrošnje a to bi onda značilo kao što stoji u planu reformu a to znači vjerojatno ograničenje ili eventualno smanjenje mirovinskih e, socijalnih i zdravstvenih troškova što naravno ne može ići bez ozbiljnih e, poteškoća i ozbiljnih napora da se sačuva društvena kohezija u takvom jednom procesu. Dakle, pred Bosnom i Hercegovinom je e, vrlo kompliciran i zahtjevan put. Ona je napravila veliki korak jučer. Očekujem da će to biti jedan uspješan posao. U ime ALDE grupe ja podržavam dakle nacrt ovoga izvješća i nastojimo svojim amandmanima dati doprinos da njegovoj kvaliteti. Hvala lijepo. Hvala kolega Radoš, sigurno će to biti dobar e, doprinos. Sada bih molio kolegu Meserića, pa onda idemo na hrvatsko-slovenski blok. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja nisam izvjestila u sjeni za ovo izvješće, ali moj kolega Ivo Šolteš je službeno na putovanju u Ugandi gdje pomatra izbore i stoga šalje čestitke izvjestitelju i kaže da je uvijek zadovoljan sa izvješćem, da je vrlo koncizno, a i jako istovremeno detaljno izvješće. Nekoliko političkih primjedbi i zatim samo nekoliko manjih detalja. Mislim da je predaja službenog zahtjeva za članstvo Europske unije od strane nešto što bismo trebali pozdraviti. Mi bismo kao Europski pamet zapravo trebali sada pozvati države članice da aktivno razmotre taj zahtjev za članstvom Bosne i Hercegovine i da pošalju što prije vlastite komentare i pitanja kako bi što, se što prije krenulo u proces pregovora. Istodobno jasno je da je predaja zahtjeva ne znači da e, je već u da su već u potpunosti implementirane ili provedene sve reforme, dakle pred Bosnom još dugačak put. Jedno se tiče e, ust, e, reforme ustava i pravosuđa i ne možemo zapravo sada zanijekati da e, Daytonski sporazum po našem mišljenju zapravo sprečava sada daljnji napredak Bosne i Hercegovine. Dakle, ako Bosna i Hercegovina želi napredovati, ako želi stvoriti moderni ustav, da se udalji od e, Daytonske verzije i onda bi trebao dati e, pravo svim građanima, ne samo entitetima i etničkim skupinama. To je nešto što je vrlo važno i što bi trebalo pažljivo razmotriti. Zatim kao drugo, kada se radi o reformi pravosuđa, tu ne bismo trebali zaboraviti da treba koristiti alternativne metode možda za procesuiranje ratnih zločina. To bi trebao biti prioritet, a zapravo se trenutno ništa ne e, radi po pitanju preporuka UNDP-a o prijelaznom pravosuđu. I zatim pravo o legalnoj pomoći, to je bilo na dnevnom redu strukturiranog dijaloga, ali to nije jedno od prioriteta. Mi smatramo da bi to trebalo biti prioritet jer je to sustavni dio reforme e, pravosuđa. E, imati pristup e, pravnoj pomoći je nešto što je ključno u vladavini prava. I na posljedku želim naglasiti da je ovo izvješće koncizno, ali istodobno da je vrlo iscrpno i vjerujem da će naš kolega imati vrlo dobru suradnju s izvjestiteljem. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, dragi kolega Meseliću. Sada mislim da riječ ima Dubravka Šujica. Dubravka Šujica, izvolite kao zamjenica delegacije. Evo, želim se najprije na početku zahvaliti našemu prijatelju Kristijanu Predi koji je napravio jako dobar uravnotežen e, izvještaj i za koji vjerujem da ćemo ga možda još malo popravljati s obzirom na novonastale okolnosti ali u svakom slučaju vrlo smo zadovoljni. E, bilo bi danas e, krivo ne spomenuti jučerašnji dan koji smatram da je povijesni dan za bosnu i hercegovinu i za njezin e, europski put a vjerujem i euroatlantski put. zaista je to plod velikih napora članova predsjedništva ali i cijelog vodstva bosne i hercegovine naravno uz pomoć europskog parlamenta i smatram da nema nikoga ovdje tko bi se protivio takvom putu s obzirom da osim što želimo dobro bosni i hercegovini želimo i sigurnost u tom dijelu svijeta dakle u jugoistočnoj europi i smatram da je to e, vrlo važno za nastavak, e, za nastavak ovog procesa. Mm, očekujemo od europskog vijeća da vrlo brzo nadam se daju nalog komisiji oko e, miljenja za otvaranje pregovora kako bi bosna i hercegovina postala u pravom smislu kandidat i kako bi dobila onaj famozni avis. u svakom slučaju, kandidatura juer smo više puta uli e, ponoviti i od gospodina Hana i od ostalih i e, gospoe mogherini i od ostalih da je ovo bila vjerodostojna kandidatura da su danas već počeli razgovori ili pregovori u sarajevu da su riješili ova dva problema koja su bila do prije par dana to je sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju isto kao i rješavanje koordinacijskog mehanizma. to je vrlo važno i ja vjerujem da su stvarno sazreli uvjeti u bosni i hercegovini i na razini lidera a i vjerujem da i narod u bosni i hercegovini ili sva tri naroda i ostali koji žive u bosni i hercegovini su shvatili da je to jedini put za e, napredak e, bosne i hercegovine. u svakom slučaju želimo vjerovati da će funkcionirati model i decentralizacije i model federalizma i smatramo da je dobro da mi u europskom parlamentu ali i cijela europska unija drži ovu temu bosne i hercegovine visoko na listi e, prioriteta i ja vjerujem da ćemo svi nastaviti raditi u tom smislu. naravno da je problem terorizma koji ima plodno tlo u bosni i hercegovini to ne treba smetnuti s uma. naravno da imamo problem medija u svim zemljama u tom dijelu svijeta i da treba potpomoi medije slaem se s gospodinom predom da treba vidjeti kako se financiraju javni mediji. E, reformska agenda je tu ali na njoj treba ozbiljno raditi Znači, ne treba se zanositi jest povijesni dan i svi smo to pozdravljali sada predstoji teki posao mogu reći slobodno iz iskustva hrvatske kad smo dugo godina proveli od momenta dobivanja avija do trenutka potpisivanja sporazuma o pridruživanju europskoj uniji potrajalo je to nekih osam godina. ja ne elim rei da će to biti tako s bosnom i hercegovinom ali u svakom sluaju treba shvatiti da je ovo ozbiljan posao i da opet bez e, naravno treba politički e, rješavati situaciju ali bez rješenja ekonomske situacije i problema zaposlenosti a posebno mladih dakle bez rješenja socioekonomskih problema neće biti jednostavno u bosni i hercegovini stoga je na nama da i dalje nastavimo podupirati i ja vjerujem da je to opće mišljenje i ovog odbora. hvala lijepo. Hvala. nastavljamo u tonu. Šef delegacije za Bosnu Tonino Picula. Izvolite. Hvala. Doista treba čestitati izvjestitelju gospodinu Predi na kvalitetnom i objektivnom, neću reći izvještaju, nego dokumentu o napretku Bosne i Hercegovine u protekle godinu koja je doista u mnogo čemu bila posebna. Prije godinu dana da podsjetim potpisana je pisana obveza svih lidera u Bosni i Hercegovini o spremnosti na reforme što je nakon višegodišnje odgode rezultiralo i stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. godinu napretka bosne i hercegovine jučer je i formalno zaključen predajom kandidature za punopravno članstvo. ja ocjenjujem da je to još jedan dokaz toliko potrebnog izlaska iz daytonske u briselsku fazu u razvoju te zemlje. sada će se po mom sudu brže demonstrirati europski kapaciteti bosne i hercegovine oni svakako nisu za podcjenjivanje ali nikako ne smijemo zanemariti ni otvorene probleme na putu bosne i hercegovine ka punopravnom članstvu potrebna je prije svega uspostava učinkovitog koordinacijskog mehanizma potpuna implementacija reformske agende i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju paralelno s tim potrebno je nastaviti političke i ustavne reforme koje će u bosni i hercegovini ojačati funkcionalne inkluzivne i efikasne aspekte države. nedostaje i upravna reforma koja će se temeljiti na načelima federalizma i supsidijarnosti. kao voditelj izaslanstva europskog parlamenta za odnose s bosnom i hercegovinom moram nažalost podsjetiti da ne dijele svi u bosni i hercegovini optimizam oko napretka niti su spremni za daljnje promjene. konstituiranje zajedničkog parlamentarnog tijela da podsjetim nije uspjelo zbog pokušaja unošenja etničkog konsenzusa u zajednički poslovnik. međutim unatoč nespornom formalnom napretku na europskom putu bosna i hercegovina brojne i stvarne unutrašnje blokade može prevladati jedino političkim konsenzusom i spremnošću na promjene sustava koji je predugo izrazito pogodovao političkoj eliti na uštrb građana. najbolji podsjetnik na to je čak sixty two mladih ljudi koji su nezaposleni ili twenty seven trajno nezaposlenih. osim toga mnogo građana živi u bosni i hercegovini kojima nije zajamčena jednakopravnost. nadam se da će i oni uskoro osjetiti na domaćoj razini rezultate europskog napretka koji je bosna i hercegovina nesporno ostvarila u prošloj godini. Hvala. Hvala Tonino. Nastavljamo. Marijana Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega čestitke gospodinu Predi na e, vrlo iscrpnom i uravnoteženom izvješću i naravno čestitke Bosni i Hercegovini koja je predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Ja vjerujem u europsku budućnost Bosne i Hercegovine i vjerujem da je Bosna i Hercegovina učinila korak prema budućnosti u kojoj će sva tri konstitutivna naroda biti jednako vrijedna, imati jednaka prava i jednake mogućnosti jer nažalost danas tome nije slučaj. Danas su Hrvati samo na papiru konstitutivni narod dok se njihova opća ljudska prava krše i nažalost oni su sa pojedinih područja Bosne i Hercegovine u potpunosti nestali. Također vrlo problematičan odnos e, je i odnos e, medija, javnih emitera u toj zemlji prema hrvatskom narodu i prema hrvatskom jeziku i područjima na kojima su Hrvati većinski narod, tako da želim upozoriti da je važno mijenjati taj odnos jer hrvatski jezik je nedovoljno prisutan u programima javnih emitera u Bosni i Hercegovini što je nepravedno. E, također želim istaknuti e, da nije došlo nažalost do pomaka u pitanjima zaštite okoliša i sprječavanja prekograničnog onečišćenja e, i utjecaja na okoliš tako da nažalost građani Slavonskog Broda i dalje su izloženi negativnim utjecajima rada rafinerije u Bosanskom Brodu, a isto tako mnogobrojni energetski projekti koji se provode u Bosni i Hercegovini e, uz granicu sa Hrvatskom e, imat će bespovratni e, utjecaj na stanje okoliša u Hrvatskoj i to iziskuje primjenu svih konvencija kojih je i Bosna i Hercegovina potpisnica. To se odnosi i na projekt Gornji horizonti, tako da evo molim i izvjestitelja da posebnu pažnju posveti i tom pitanju koje je izuzetno važno. Hvala lijepo. Hvala lijepa Marijana. Sada s Hrvaške gremo Slovenijo. Tanja, izvoli. Hvala lijepa. Ehm, najprej tudi v mojem imenu čestitke poročevalcu. Hvala. I u moje ime želim izraziti srdečne čestitke izvjestitelju na uravnoteženom izvješću. Već sam jučer rekla da preko šest godina od ukidanja vizne obveze za Bosnu i Hercegovinu je sada ta država učinila još jedan važni korak, korak koji će otvoriti nove mogućnosti toj državi. Naravno, te mogućnosti ovise o reformama koji se nalaze u rukama političara u toj zemlji. Jučerašnji čin će, nadam se, biti dodatna motivacija za budućnost. Taj dan će sigurno e, ući u e, povijest Bosne i Hercegovine i želim da Bosna i Hercegovina ima e, tu hrabrost za to da, da učini i sve ono što je potrebno. Želim naglasiti ulogu medija, prije svega problem sa nacionalnom televizijom THRT. To je jedina bosanska medijska kuća i dovelo, dovelo se u pitanje rad tog javnog medija. Ako se ta institucija ukine i ako ćemo dobiti tri radiotelevizije, onda ćemo doista govoriti o tri država unutar jedne i to će dovesti u pitanje e, samo i samo postojanje te države. Mene zanima zna li komisija nešto o tome što se tu događa. prijatelj, Lojze Peterle, izvale. Hvala, gospod predsjednik. Hvala, Alojze Peterle. Hvala vam. vas, gospodin Preda. Pozdravljam to da sad od ovog izvješća napravimo pravo izvješće i da to budu istinska izvješća o napretku. Velo mi je drago što ovdje govorimo doista i o napretku Bosne i Hercegovine, o važnoj promjeni u stavu Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. U tom smislu pozdravljam i to što je došlo do e, znaka dobre volje sa jučerašnjom predajom zahtjeva za članstvom, zatim smo imali i akcijski plan, imali smo i koordinacijski mehanizam. Ja smatram da je to važan temelj za to da se postigne bolja dinamika i bolje približavanje Bosne i Hercegovine Europske unije. A ono što se očekuje od Bosne i Hercegovine, to smo već čuli. Hvala, gospodin Tigler. Sljedeći ima riječ. Možda možete nastaviti na hrvatskom ili slovenskom. To bi bilo zabavno. Izvolite, komisija. Na poljskom bih mogao, ali Dakle, komisija uvelike pozdravlja u pravodobnu raspravu nakon povijesnog predavanja zahtjeva za članstvo jučer i kao što je visoka predstavnica Mogherini povjerenik Han su oboje rekli, ovo odražava težnje naroda Bosne i Hercegovine za napredovanje u smjeru Europske unije. To pokazuje da je politički sistem zemlje sposoban za ostvarenje rezultata dok god sve razine vlade, svi vođe surađuju ka zajedničkom cilju. Naravno, to u suprotnom smjeru također znači da ukoliko ti vođe na raznim razinama ne surađuju, tada sistem neće funkcionirati. Spomenuo bih nekoliko postignuća iz proteklih 12 mjeseci, neka su već spomenuta, sporazum o stabilizaciji pridruživanja stupio na snagu nakon sedam godina privremenog sporazuma. Također smo imali e, prvi odbor i prvo vijeće e, krajem 2015. o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, zatim usvajanje reformnog programa, početak provedbe i ono što je već spomenuto, e, novi pregovarački mandat za prilagodbu SSP-a, no nadvezao bi se na ono što smo već čuli, a to je nastavak pregovora o prilagodbi e, i provedbi SSP-a je tek početak procesa, a što se tiče koordinacijskog mehanizma za europska pitanja, tu se još uvijek moramo suočiti sa testom i kontrolom e, stvarnosti, tako reći, a vidimo da je Republika Srpska već dovela neke stvari u pitanje, pa ćemo morati vidjeti kako će taj mehanizam doista funkcionirati prije nego što ćemo ga moći procijeniti. Vodstvo Bosne i Hercegovine mora ovaj zamah e, iskoristiti i nastaviti sa napornim radom na reformnom programu što je u skladu sa onime što očekuju građani i ključan preduvjet za prelazak na sljedeći korak, a to je da Europsko vijeće zatraži komisiju za njihovo mišljenje o e, prijavi za članstvo. To je sljedeći korak koji će biti proveden nakon što e, dođe do dovoljne količine smislenog napretka u reformnom programu i nakon što nam to omogući i prilagodba SSP-a, te nakon što će mehanizam za koordinaciju doista zaživjeti. Također, Važno je da je ovaj reformski program nešto što se provodi e, uz blisku suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, a zajedno sa njima komisija planira e, pomno pratiti taj reformski program i podržavati ga koliko je gotovo moguće. Što se tiče izvješća mm, rezolucije gospodina Prede, zahvaljujemo na tome i smatramo da vrlo lijepo odražava izazove, e, uravnoteženo i poklapa se sa rezultatima izvješća komisije. Komisija osobito pozdravlja podršku u ovoj rezoluciji za predviđene nadolazeće korake na putu europskih integracija ove zemlje, osobito što se tiče potrebe zemlje da nastavi sa provedbom reformnog programa u tri stupa socioekonomskom, vladavini prava i javnoj upravi. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine Cigler. Kristijan, želiš li nešto još za kraj reći? Da, hvala. Zahvaljujem svim kolegama na njihovim reakcijama. Dakle, radilo se o vrlo, vrlo korisnoj razmini stajališta. Razmotrit ćemo sve podnesene amandmane. I ja sam imam neke amandmane, imao sam određene probleme sa dužinom samog teksta, nisam mogao uključiti u njega sve što sam izvorno planirao. Važnost dobrog funkcioniranja političkog sistema u Bosni i Hercegovini, sistema koji se temelji na kompromisima zapravo je mnogo složeniji nego što se to možda čini na prvi pogled. Mislim da je to nešto što i prijatelji i neprijatelji ove države dobro razumiju i to zapravo uvelike komplicira stvari kada govorimo o europskoj budućnosti ove zemlje. Dakle, u proteklo vrijeme je došlo do nekih poprilično čudnih inicijativa, nekih koje su prikrivene u okrilje kulturne demokracije, ali zapravo planiraju zaustaviti e, procese integracije. Ovdje mislim prije svega na referendume, koje predlaže Republika Srpska kako bi se blokirao ovaj europski proces. Dakle, takav referendum koji je namijenjen blokiranju procesa je nešto što smo već vidjeli prije, vidjeli smo to na Krimu. I vidjeli smo i druge narode koji su se sa time susreli i tada se može reći i u ovom slučaju Krima Rečeno je da zbog referenduma budućnost Krima će biti e, takva kakva jest i blokirana je njena budućnost, blokiran je napredak te zemlje. To nije e, nešto što je samo Republika Srpska učinila, tako da nemojmo biti naivni po tom pitanju. Stajalište Europske komisije mislim da mora biti mnogo oštrije, mnogo strože jer doista govorimo ovdje o budućnosti jednog europskog naroda. To je vrlo jasno i mislim da moramo imati određenu dozu hrabrosti kada se o tome radi. Ne možemo ovakvu stvarnost ignorirati. E, tako da eto, još jednom zahvaljujem svim kolegama koji su dali svoje komentare pitanje Bosne i Hercegovine politički je vrlo osjetljivo pitanje. Hvala. Zahvaljujem Kristijana. mislim da je rasprava bila vrlo korisna, radujem se svim amandmanima koje će kolege podnijeti ovom izvješću i u tom kontekstu pokušajmo učiniti što god možemo kako bi Bosna i Hercegovina brže i kvalitetnije se kretila u smjeru Europske unije. Uvjeren sam da je jučerašnje podnošenje e, zahtjeva za europsko članstvo e, neopozivo e, smjerilo ovu zemlju i poslužit će da održi na okupu ovu zemlju, da bilo kakve secesionističke, separatističke težnje ukloni i da konstitutivni narodi i svi drugi koji žive u Bosni i Hercegovini mogu biti jednaki a kada dođe trenutak da otvore i put e, ustavnoj reformi i da se ide korak dalje od aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je slučaj danas. Zaključujem svima, zahvaljujem svima na raspravi, zaključujem ju. Rok za podnošenje amandmana 29. veljače u 12 sati, e, drugo razmatranje izvješća 21. ožujka, glasanje 22. ožujka i na plenarnoj e, prvo zasjedanje u travnju glasat će se o rezoluciji u Strasburu. Prešao bih sada na sljedeću točku dnevnog reda, 13. koje je također e, vrlo važno izvješće, jedno od ključnih izvješća e, za našu vanjsku sigurnosnu i obrambenu politiku, a to je Europska unija u globalnom okruženju koje se mijenja povezani, osporavani i složeni svijet. Izvjestitelj je zastupnica Sandra Kalnijete. Već smo čuli početnu razmjenu stajališta prije nekoliko tjedana, a kao i svi e, u velike cijenim već odrađeni posao na ovu temu, uzevši u obzir i paralelnu raspravu koja se vodi u vijeću i rad gospođe Federike Mogherini koja će izložiti svoje izvješće vijeću. E, dakle, ovo je doista velik doprinos Europskog parlamenta, važan koji lijepo ocrtava sve izazove koje mi kao globalni čimbenik e, s kojima se suočavamo u južnom, istočnom susjedstvu. Dakle, koji bi bili instrumenti, načela vrijednosti i kako to sve planiramo obraniti u odnosima sa različitim dionicima na međunarodnoj sceni i kako naš vanjski angažman ovdje osnažiti. Dat ću riječ e, gospođe Kalnijete kako bi nam e, rekla nešto više o izvješću. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Svi ste dobili nacrt izvješća o Europskoj uniji u globalnom okruženju koje se mijenja. O tome ćemo danas raspravljati i očekujem da nakon svih eh, razmatranja, kompromisa, pregovora, da ćemo eh, sastaviti jedan snažan dokument koji će odraziti e, stav dokumenta o budućoj globalnoj europskoj strategiji, a koje će, nadam se, biti odobreno e, s velikom većinom na plenarnom zasjedanju u travnju. Zahvalila bih kolegama u odboru koji su vrijedne doprinose dali nacrt ovog izvješća, a osobito zahvaljujem gospođi Mišela Riomari na e, izuzetnim doprinosima nacrtu izvješća. Svi smo svjesni da oblikovanje globalne strategije za vanjsku na europsku politiku nije nešto što je lako, ali da je vrlo važna aktivnost. Velike sile Europe još uvijek su poprilično udaljene jedna od druge i skeptici govore da je Europska unija u načelu nesposobna i dalje biti strateški čimbenik. I zbog toga, prije svega bih voljela pozabaviti se e, našim unutarnjim, unutrašnjim ograničenjima, a prije svega ću spomenuti nedostatak političke volje da se djeluje zajednički kao Unija i da se upotrebi sve mogućnosti instrumenta koji su na raspolaganju kako bi se postigli mm, vanjsko-politički ciljevi Europske unije. Nakon toga bavit ću se neučinkovitim rashodima na obranu, nedostatkom e, suradnje i sinergija u nabavi veznoj za obranu i konačno što se unutrašnjih ograničenja tiče spomenut ću nedostatnu koherentnost vanjskih i unutarnjih politika. Svi smo svjesni da prijetnje koje su identificirane u Europskoj sigurnosnoj strategiji 2003. da su i dalje relevantne, no imamo i nove vanjske izazove eh, pred Europskom unijom. Primjerice kibernetički kriminal i eh, migracije, klimatske promjene, hibridne prijetnje, koji iskorištavaju unutarnje slabosti Unije, zatim revizicionističke snage koje planiraju na silu promijeniti globalni svjetski poredak, promjene u ekonomskim, vojnim i demokratskim ravnotežama, te za kraj činjenica da SAD mijenja svoje interese u Aziji i na Pacifiku, osobito što se tiče sigurnosnih pitanja. Kada sam se bavila nacrtom izvješća, raspravljala sa dionicima i kolegama o njemu, željela sam odgovoriti na pitanje koji su strateški interesi Europske unije koji bi trebali biti prioriteti naših vanjskih aktivnosti i koji postojeći instrumenti bi trebali biti primijenjeni, koje resurse bi tome trebalo dodijeliti, te koji bi trebao biti cjelokupni pristup vanjskim aktivnostima Europske unije. U izvješću pokušala sam povezati tematski i geografski pristup kako bih izložila ciljeve, prioritete I rezultat toga bila su tri prioriteta od kojih svaki može uključivati nekoliko ciljeva. Što se prioriteta tiče, prije svega bih rekla obrana europskog društva, država i vrijednosti. Što znači da Europska unija bude otporna, kao i njene članice, susjedi i saveznici. Također znači to povrat mir, poretka Europskoj uniji i razvoj sila koje nadopunjavaju NATO u teritorijalnoj obrani i koja može autonomno provoditi intervencije van europskih granica. Drugi prioritet koji predlažem je osiguranje stabilnosti u europskom širom susjedstvu. To znači da se nastavi sa bližim odnosima te proširenje Europske unije, znači upravljanje krizama, suprečavanje sukoba, upravljanje situacijama nakon kriza, povezivanje vanjskih akcija i unutarnje sigurnosti. Isto tako to uključuje povezivanje gospodarskog razvoja, identiteta i sigurnosti. A treći prioritet koji predlažem je snažnija Europa u globalnom poredku koji se temelji na pravilima. To znači učinkovita, višestrana globalno upravljanje koje uključuje trgovinu, monetarne sisteme, klimatske promjene, kibernetički prostor i tako dalje. Isto tako to znači i upravljanje globalnim migracijskim tokovima te bavljenje uzrocima neredovite migracije i progona imajući na umu osobito Afriku. Par riječi o instrumentima. Na raspolaganju imamo niz instrumenata iz naših ugovora, no oni su prilično nejasno, njih se prilično nejasno provodi ili se uopće ne koristi. Dakle, imamo instrumente i za upravljanje krizama i obranu i multilateralne instrumente i institucionalne instrumente. I za kraj, rekli bih što ja smatram dodanom vrijednošću Europskog parlamenta radu Federike Mogherini i Europske službe za vanjsko djelovanje u sastavljanju globalnih stare strategija i bijele knjige o obrani. Prva dodana e, vrijednost je revizijska klauzula gdje predlažem da se revizija provodi svakih pet godina koordinirano sa novim Europskim parlamentom i komisijom. To bi omogućilo verifikaciju ciljeva i prioriteta, odnosno da li oni još uvijek postoje i da li odgovaraju prijetnjama i sigurnosnom okruženju u kojem se Europska unija nalazi. Isto tako omogućila bi novom novom visokom predstavniku da se uključi u tu reviziju. Druga dodana vrijednost Europskog parlamenta je trajni nadzor koji provodi parlament. Europski parlament je parlament Europske unije a europske aktivnosti trebalo bi pratiti i nadovezivati se na njihove aktivnosti upravo u tom kontekstu. Isto tako potreban je veći angažman nacionalnih parlamenta kroz konzultacije, što bi moglo dovesti do stvaranja osjećaja vlasništva nad strategijama na razini država članica. I konačno, Europska unija je i unija građana moramo njima pružiti mogućnost bolje komunikacije. Eto, radojem se vašim predlozima, današnjoj raspravi i bit ću vrlo otvorena e, na, sve prijedloge te ih pokušati unijeti u nacrt svog izvješća. Hvala. Hvala Sandra. A sada otvaram raspravu. Najprije izvjestitelj iz e, u Sijeni iz Portugala, Ana Gomež. Zahvaljujem Sandri na vrlo dobrom e, temelju za daljnji rad i na načinu na koji je sistematizirala sve svoje zamisli. Biće mi drago doprinjeti sa posebnim formulacijama putem kojih možemo dodatno doraditi izvješće. Mislim da je zaista jako važno razgovarati o političkoj volji, a isto tako mislim da je dio problema vezan uz loše vodstvo. Ne želim ovdje prokazati nikoga konkretno, ali to jest razlog zbog kojeg smo u situaciji u kojoj jesmo. Nije međutim jedini razlog. Jednako tako, shvaćam da postoje neka ograničenja, čak i vezana uz prostor, što se tiče sastavljanja prvog nacrta. Nakon amandmana postojati će veća razina fleksibilnosti. Mislim da bi bilo vrlo korisno e, putem ovog izvješća doprinijeti onome na čemu radi povjerenica Mogherini i što vijeće na kraju treba i donijeti. Mislim i da bismo trebali konkretnije govoriti o određenim temama Mislim pritom konkretno o instrumentima u sklopu CFSP-a i zajedničke vanjske i e, obrambene politike. Neke instrumente nismo dovoljno koristili, a neke jesmo, ali bismo ih trebali bolje koristiti. Mislim pritom i o znanju prikupljenom u sklopu odbora sede posebno vezano uz financiranje zajedničke um, vanjske i obrambene politike. Sviđa mi se i način na koji je Sandra istaknula nove izazove i prijetnje s kojima se moramo suočiti radi se i o tome da moramo navesti svoje interese, određeno ih i decidirano opisati i biti vrlo jasni. Kada je riječ o ciljevima, mogli bismo također zagovarati konkretni jezik. Mislim da na području suradnje između EU-a i NATO-a treba pronaći pravu ravnotežu. Moje mišljenje da nam ta suradnja predstavlja mogućnost ulaganja u obranu, te da možemo NATO-u jasno reći što želimo, iako postoje neke teme kojima se NATO ne želi baviti. Ali mi moramo razmišljati o svojoj obrani i sigurnosti i konkretno o njoj govoriti. Trebamo razmotriti i aspekte unutarnje sigurnosti. Gdje smo i zašto smo tu gdje jesmo. Imamo tisuće i tisuće mladih europljana koji kreću stopama stranih boraca. Njih angažiraju teroristi i e, ne bi bilo dobro da postoji diskriminacija, nezaposlenost e, i nejednakost koju zanemarujemo, a ne smijemo zanemarivati kada govorimo o globalnim aktivnostima EU-a. A sada nešto o susjedskoj politici. Mislim da ne bismo trebali samo govoriti o migracijskoj krizi. Treba razgovarati i o tome da imamo najveću izbjegličku krizu od drugog svjetskog rata imamo više od moralne obveze prema izbjeglicama. Postoje tu i pravne obveze. Ne možemo sve to pripisati samo mm, riječi ili pojmu migracijska kriza. Ovdje govorimo o tome da Europska unija u promjenjivom globalnom okruženju treba biti povezanija. To znači da nužno moramo razmisliti o svojoj ulozi u vijeću sigurnosti. Također moramo vrlo konkretno sročiti ono što želimo. Jednako tako a nadamo se da do te mogućnosti neće doći, možda dođe do izlaska Velike Britanije iz eu i o tome treba razgovarati na vijeću sigurnosti. To je nešto što zaista i podriva i spriječava EU u tome da ima jedinstveno upravljanje, upravljanje i da učini vijeće sigurnosti djelotvornim. Ako bismo pokrenuli reformu vijeća sigurnosti, a to bi trebalo učiniti, onda bismo ga možda učinili i učinkovitijim. A postoje mnogi problemi s kojima se suočavamo i moramo razmišljati o učinkovitosti vijeća sigurnosti. Na posljedku želim još reći i to da moramo razmisliti o vlastitim problemima i to onim opće sustavne naravi razmislimo o tome na koji način Europska unija potiče korupciju širom svijeta, budući da ne kontroliramo svoje financije. To je globalni problem, ali i europski problem o kojemu moramo ovdje govoriti jer je vezana uz globalne upravljanje. Mnogi problemi koji su prouzrokovali krizu i sukobe u drugim zemljama prije ili kasnije završe pred našim pragom. I dalje, što se tiče susjedstva, želim reći sljedeće. Naravno da postoje obveze koje imamo prema susjedima. Ja mislim da bi naglasak trebao biti na namjeni samih indikatora, poput onih u kopenhaškom procesu, bez obzira na to hoće li doći do proširenja ili ne. Radi se o dosmjernom procesu koji ovisi o našim partnerskim zemljama, no treba promicati kriterije. To je nešto što je vezano uz naše vrijednosti, te je nešto što predstavlja preduvjet za sigurnije susjedstvo i sigurniji svijet. I eto, zaključno, otvorena sam prema suradnji sa Sandrom i ostalim kolegama i kolegicama i zaista, kao što sam na početku rekla, ovo je vrlo kvalitetan temelj za tekst e, koji će parlament usvojiti. Hvala i sada riječ ima gospođa izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja želim čestitati Sandri na radu. Radila sam s njom eh, na cijelom ovom izvješću, stoga nema mnogo toga tehničkog što želim reći. Želim samo reći da eh, se u ovom izvješću postavljaju dvije vrste pitanja. Prvo pitanje koje je ključne važnosti je da znamo želi li Europska unija biti ne samo gospodarska sila, nego i geostrateška sila. Što zatim nas dovodi do dva potpitanja. Kao prvo, želi li Europska unija si pružiti dostatna sredstva kako bi bila sposobna obraniti svoj teritorij, kojeg bi možda trebalo još više definirati, e, prije svega vezano uz integraciju novih država, ali isto tako i dakle, obraniti svoje građane, obraniti i svoje interese. Svoje gospodarske interese svakako, ali ne samo svoje gospodarske interese. I okološne interese, i kulturne interese, i sigurnosne interese. Zatim, osim toga, a to je drugo potpitanje, smatra li Europska unija da ju se tiče ono što se događa izvan njenog teritorija i izvan područja kojem žive njeni stanovnici? Dakle, smatra li da ima odgovornost u rješavanju velikih neravnoteža na, na svijetu, u postizanju razvoja država, u pravosuđu, u življenju ljudskih prava onako kako ih mi doživljavamo. Dakle, to znači želi biti nositelj mira u svijetu i želi li se za to dati dostatna sredstva. To je problem vezan uz političku bolju, ali isto tako i problem vezan uz sredstva koja su potrebna ako želimo djelovati. I što se toga tiče, imam jednu malu nijansu vezano uz um, formulaciju odnosa sa NATO savezom. Ne znači samo da budemo želimo samo da budemo dodatak NATO saveza. Ne, smijemo zaboraviti da smo mi najveći e, donator za vojne operacije u NATO savezu. Mi smo najveći i financijski doprinositelj. Mi, dakle, jesmo NATO savez. Ali istodobno smo i stup NATO saveza i postavlja se pitanje možemo li kao takvi vršiti specifične aktivnosti što je moje mišljenje. Kakve specifične aktivnosti to naravno treba sagledati na taj način da to budu aktivnosti koje će nadopunjavati NATO savez, ali trebamo dakle shvatiti našu ulogu i naše mjesto unutar NATO saveza. Zatim, drugo pitanje, e, dakle imali smo pitanje političke volje, a sada pitanje sredstava. Dakle, želimo li, to jest jesmo li spremni dati si dostatna sredstva za obranu, zato što se javljaju nove vrste napada na eh, način na koji funkcionira naše države. Dakle, želimo li si dati financijska sredstva, ali i strukturna sredstva za to. Ako želimo imati europsku obranu koja će dobro funkcionirati, onda ona mora imati sredstva s kojima može predvidjeti krize i s kojima može provoditi naše ciljeve. Mislim da su to velike, ona velika pitanja koja se pojavljaju u izvješću gospođe Kanjete, i to je zapravo tu sada na nama da na njih odgovorimo. Hvala vam lijepa gospođa Ljomari, gospođa Lusing, izvolite. In der deutschen Sprache Govorit ću na njemačkom pa vas molim da stavite slušalice. Hvala lijepa gospođo Kanjete na vašem nacrtu izvješća. Za početak bih vam htjela isto tako zahvaliti zbog toga što ste kada se radi o vrlo važnoj, a uvijek e, nedovoljno e, naglašavanoj parlamentarnoj kontroli e, dali posebno poglavlje o vašem izvješću. Mi podržavamo u načelu vršenje parlamentarne kontrole općenito u svim politikama, a prije svega u vanjskoj politici, pri čemu parlamentarna kontrola ne znači samo da trebamo biti informirani, već znači da trebamo doista imati mogućnost e, sudjelovanja, to jest ulaganja e, rezervi. Inkluzivna diplomacija koja se spominje u točki broj 10 i svjetski poredak koji se temelji na pravilima u točki broj 15, e, to možemo svakako podržati, ali ta diplomacija doista mora biti inkluzivna, a pravila za globalni poredak što po našem mišljenju znači i e, povelju UN-a i rad opće skupštine Ujedinih naroda, da ta pravila moraju dakle, biti obvezna i vrijediti za sve. Nadalje u vašem izvješću, vjerojatno vas neće začuditi što se razilazimo po mišljenju s vama i kada se radi o nekim drugim težištima. Mi smo striktno protiv daljnje militarizacije i daljnjeg naoružanja Europske unije u to spada i um, suradnja i uključivanje u NATO savez. Mi smatramo da je to igra s vatrom, prije svega što se tiče orijentacije ka istoku NATO saveza i to nas jako zabrinjava. Cilj od 2% sa, za rashode za obranu mi na odlučan način odbijamo, a isto tako odbijamo da se e, povećaju financijska sredstva za obrambeno istraživanje. Mi smatramo da je to krivo, posebno sada u vremenima kada bi se taj novac mogao iskoristiti za socijalne mjere e, gdje navodno novaca nedostaje i e, kada raste socijalni nemir u Europi. U stavku b 8 opisujete suradnju sa državama susjedstva i tu se slažem s vama, tu suradnju treba nastaviti, treba još i dalje razraditi kako bi se stvorio mir i e, kako bi se stvorila stabilnost. Ali ja smatram da bismo trebali imati novo novu definiciju europske politike susjedstva. Da bismo doista trebali poduprijeti socijalni i gospodarski razvoj i da ne bismo trebali imati samo neoliberalne trgovinske sporazume koji služe prije svega e, koncernima. Europsko susjedstvo ne bi trebalo više biti geopolitička igrica e, svjetskih moćnika. Isto tako je gospođa Gomez spomenula koliko je važno da shvatimo i uklonimo razloge sukoba i da tu djelujemo. Meni je iznova upada u oči da analiza uzroka i posljedice europskih politika se gleda na jednostran način, da ne postoji analiza, primjerice, kada se o tome koliko više europska politika stvara probleme nego što rješava probleme, koliko više doprinijela novim problemima. Trenutna vanjska politika po mom mišljenju dovodi do problematičnih razvoja. Evo, samo ću navesti agresivnu politiku izvoza oružja u državama članicama, a slobodnu trgovinu sam već spomenula. Sada bih tu stala. Općenito rečeno, mi kao GUNGL smatramo da bi Europska unija trebala biti prije svega posrednik i treba bi trebala biti civilni akter, a ne da bi trebala krenuti putem intervencionističkog vojnog djelovanja. Na temelju tih općenitih e, stajališta u izvješću trenutno ne možemo u ovom obliku podržati izvješće i stoga ćemo podnijeti amandmane te ćemo, ako je to potrebno, i izraditi manjinsko izvješće. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa poštovana zastupnica Losing. Sada predajem riječ našem kolegi Milanu Monu. Izvolite. Eh, Hvala, predsjedniče. Želim zahvaliti i čestitati izvjestiteljici na izvješću. Mislim da je to izvješće koje nam stiže u pravi čas. Gospođa Mogherini sastavlja izvješće za vijeće u lipnju i ovdje će se čuti glas parlamenta. Izvješće je vrlo ambiciozno. imamo ambicioznije ciljeve no što je uobičajeno i mislim da trebamo postaviti prioritete na bolji način u sklopu ovog izvješća. Radi se o izvješću koje je svojim obuhvatom zaista sveobuhvatno, a trebali bismo bolje postaviti prioritete. Mislim da je prioritet tema obrane. To je nešto što je vezano uz vanjsko djelovanje EU-a koje je šire od same teme obrane. A kada je o tomu riječ, postoje neki nedostaci. ISIS prijeti i u Seriji, i Siriji, Maliju, Rusiji i tako dalje. E, događanja vezana uz te zemlje vezana su uz ISIS i zato je zaštita građana kao i obrana e, nešto što smatramo prioritetom. Ipak budimo svjesni toga da EU nije i ne bi trebalo biti vojnim savezom. Zbog toga trebamo razmišljati o članku 3 pet osnivačkih ugovora EU-a i um, o člancima koji se bave europskom vanjskom politikom. Naglasak nije na e, zaštiti e, građana per se, kao što je to istaknula izvjestiteljica. Radi se i o našim vrijednostima i nekim drugim temama. Ono što trebamo izbjeći u ovom izvješću, a ovdje razmišljam o gospođi Mogherini i ostalima koji će ga čitati, ono što treba izbjeći je neuravnoteženo izvješće koje će prevelik naglasak staviti na sigurnosna i obrambena pitanja. Mislim da zaista moramo biti regionalni akter prije nego što postanemo svjetski dionik i zbog toga mislim da trebamo poduzimati regionalne mjere vezane uz susjedstvo susjedne zemlje Europe. Europska unija treba imati globalnu ulogu. imamo države članice u Vijeću sigurnosti EU-a, ali i e, neke zemlje koje nisu e, članice Vijeća sigurnosti, a opet e, imaju veliku ulogu na globalnom području. Tu je recimo Španjolska i njen utjecaj na Latinsku Ameriku, Portugal i tako dalje. Mislim da svoje vanjsko djelovanje ne možemo ograničiti kada je riječ o vanjskoj trgovini, valja istaknuti da je trgovina bitna sa svim dijelovima svijeta budući da ovisimo o sirovinama koje nam pristižu oda svuda. EU se treba uključiti svuda i treba imati ambicioznu vanjsku politiku treba razmišljati i o gospodarskim aspektima. Znam da je gospođa Kanjete morala postaviti prioritete, ali kao što sam ranije rekao, ovo je izvješće vrlo sveobuhvatno i zaista je teško sva pitanja riješiti u sklopu nekoliko tisuća znakovnih mjesta koje su nam dopuštene. Ja putem amandmana želim posebno istaknuti ključne prioritete izvješća. Cilj ovog izvješća gotovo je pa nemoguće postići. Kada govorimo o regionalnoj dimenziji europske vanjske politike, onda govorim i o gospodarstvu, okolišu, trgovini ljudskim pravima i tako dalje. A zaista je teško imati izvješće koje će pokriti sve to. Međutim, izvjestiteljici čestitam na izvješću i zahvaljujem na uloženom trudu. Nadam se da ću i ja doprinijeti kroz nekoliko amandmana. Hvala vam. Zaista je šteta da ovako važno izvješće za koje smo se borili u sklopu predsjedništva i imali mišljenje na vlastitu inicijativu, nije imalo niti četvrtinu prisutnih usporedbi s onime na jutrošnjem dijelu, a to će u stvari biti jedan okvir na temelju kojega ćemo raditi u narednih nekoliko mjeseci. Moje je mišljenje da trebamo naglasiti e, državotvornu ulogu Europe. To je ono što je ključno i očito je da mi trebamo koristiti sveobuhvatne instrumente putem kojih dodajemo vrijednost kroz suradnju sa različitim međunarodnim organizacijama. Taj dio posla treba ojačati, posebno kada govorimo o političkoj i socijalnoj uključenosti, iskorjenjivanju siromaštva, poboljšanju obrambene sigurnosti, rješavanje trgovanja ljudima, migracijskih pitanja, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, razminiranje, razožuranje, razož... prava žena i tako dalje. Draga Sandra, zaista zahvaljujem na ovom izvješću, zahvaljujem i svima koji su sudjelovali u njegovoj izradi. Možemo zaključiti sa ovim dijelom rasprave, a onda ću reći kolegama nešto o rokovima. Hvala. Zahvaljujem svima koji su podijelili svoja inicijalna mišljenja o ovom izvješću. Neću se nadovezivati na vaše prijedloge. Očekujem samo amandmane na izvješće. Kao što sam ranije rekla, otvorena sam za suradnju i za pregovore. Zaista želim u izvješće uključiti sve ono što govori o zajedničkoj suradnji i ciljevima koje je moguće postići. Želimo uravnotežen dokument. Znate da imamo određen broj znakovnih mjesta na raspolaganju i zbog toga sam se ja skoncentrirala na ono što smatram osobno najvažnijim pitanjima mi svi zajedno možemo raditi na tome da u izvješće ugradimo i ono što je vama bitno. Hvala. Hvala vama, Sandra. Svi oni koji su ovdje trebaju znati da imaju rok za amandmane e, do 22. veljače. Zatim ćemo glasovati 15. ožujka ovdje u odboru, a očekujemo da bismo na plenarnoj glasovali između 11. i 14. travnja. Hvala vam e, na e, pozornosti i hvala na tome što smo uspjeli završiti sastanak u predviđenom roku. Vidimo se sljedeći tjedan.